I think Mislim da možemo početi. Drage kolegice i kolege, otvaram današnji sastanak, a to je zadnji sastanak našeg odbora prije ljetne stanke. Pa bih onda odmah svima poželio dobar odmor i da nam se opet zdravi odmorni vratite. Danas imamo posebne posjetitelje iz Nizozemske, jer je Gesine Meissner, ona je pozvala iz Donje Saske, a ne iz Nizozemske, oprostite, poznala je kolege iz radnog kruga njihovog parlamentarnog, regionalnog, koji se bave s našom temom, to jest prometom. A osim toga imamo još jednog gosta iz e, Donje Saske, naime to je predsjednica odbora za promet iz Donjosaskog regionalnog parlamenta Suzane Menge koja je ujedno i članica stranke zelenih. A dnevni red se mislim može usvojiti ovakav kakav jest ako nemate prigovora, nije slučaj, dobro. I bud, ako nemate prigovora onda možemo usvojiti i zapisnik od 15. lipnja 2016. A sad što se tiče objava predsjedavajućeg, njih trenutno nemam. Pa onda prelazimo na priopćenje stajališta vijeća u prvom čitanju o tehničkim uvjetima za brodove unutarnje plodove, plovidbe. Izvjestitelj je Ivo Belet. Riječ je dakle, kao što smo rekli, o tehničkim propisima za unutarnju plovidbu, a prema našem pravilniku moramo tu dati jednu napomenu na početku. Predsjednik parlamenta je 22. lipnja na plenarnoj sjednici objavio stajalište vijeća u prvom čitanju o tehničkim uvjetima i pred uvjetima za unutarnju plovidbu. U skladu s člankom 66 stavkom 2 poslovnika sljedeće je predviđeno, citiram, stajalište vijeća se kao se stavlja kao prva točka na dnevni red prve sjednice nadležnog odbora koja sjedi nakon datuma dostave tog teksta. Prema tome, u skladu s time mogu danas objaviti ovdje u odboru TRAN da je stajalište vijeća pristiglo u našem odboru. S time za nas znači i formalno otpočinje drugo čitanje tog zakonodavnog projekta. Izvjestitelj će još danas poslije podne e, predočiti i prezentirati svoje preporuke za drugo čitanje. Glasovanje će se održati 1. rujna. O tome nemamo raspravu, to je bila samo gola informacija. Sad prelazimo na petu točku, a to je uredba o EAZI prvo čitanje. Izvjestitelj je Marijan Žan manernesku i prelazimo na našu raspravu o amandmanima koje smo dali na prijedlog uredbe komisije. U svibnju je izvjestitelj gospodin Marinesku, predočio svoj nacrt e, svog izvješća. Od onda je pristiglo 861 dodatni amandman od naših kolega. I sad, budući da je to cijela gomila amandmana, mi ćemo sad dati riječ našem izvjestitelju, kolegi Marinesku. Izvolite. Hvala. Da, točno. Imali smo 861 jedan amandman, a mislim stotinjak je bio tu iz naše strane. Ali ja sam vrlo zahvalan jer sam se bojao, jer zapravo očekivao sam više od dvije tisuće pa sam sretan da je ovdje niti jedna tisuća nije. I sad neću govoriti o, baš previše o detaljima, ali mislim da čisto u grubo da kažemo, mislim da možemo doći do kompromisa gotovo svuda, svima. Čak ima jako dobrih ideja po mom mišljenju koje su nam ovdje predočene, pa mislim da sve skupa kad to sa kompromisima uvrstimo da ćemo imati jako dobro izvješće. Ali samo ću tu ovdje izdvojiti neke možda malo kontroverznije stvari. Dakle, to je kritika sigurnosti aerodroma i opreme. I tu imamo nekoliko amandmana u vezi s tim i pitanje, dakle, udroga svih poduzeća koji se bave e, zemaljskim djelatnostima i to preuzimaju kroz outsourcing, oni su spremni poduprijeti lot. I nadam se da ćemo dakle doći do jednog kompromisa koji će ići u prilog industrije koja tu je naravno vrlo jaka a mogu vam reći da je primjerice čak Fraport, dakle i frankfurtski aerodrom veliki, ogromni, podupire ovaj prijedlog komisiji. I bio sam zapravo, zapravo vrlo iznenađen jer je puno amandmana se traže da se delegirani akti zamijene sa implementiranim, provedbenim, ali nadam se da ćemo na kraju ipak doći do jednog dogovora o svemu. Zatim, pričalo se o, o izradi certifikata za, sigurnosni certifikata za zračno osoblje u odnosu na rad sa elektronskih certifikata. I onda imamo dobrovoljan prijenos odgovornosti. To je isto bilo jedno pitanje, vrlo često spomenuto i traži se tu jedno žešće rješenje. Neki su htjeli ovu mogućnost malo olabaviti, ali uglavnom se tražilo jedno čvršće rješenje. Zatim nekoliko je amandmana u vezi sigurnosti podneseno i u kojoj mjeri ASA sudjeluje u sigurnosti, zatim izvršni odbor. O tome se vodi rasprava. Ako želite moje mišljenje, ja bih eh, htio samo jednu upravu, bez obzira kako se to zvalo, izvršni odbor ili jednostavno uprava, kako hoćete. Za sada imamo samo, htio bih da nemamo više 28 ljudi unutra, to je moj prijedlog, što manje to bolje. Zatim pristojbe, transfer e, dijela tih pristojbi sa eurokontrola na EAS-u. Da spomenem, 2009. smo što se tiče ATM-a smo preuzeli to već e, i predali jedan dio kontrole sa, prenijeli na EASO sa euro kontrole i onda smo sad došli samo do novaca i da moramo to popratiti sa pristojbama jer ASI trebaju novci. Dakle, hvala lijepa, ali budući da danas nemamo puno vremena, svi izvjestitelji smjeni imaju po dvije minute, prema tome Gabriele Fracad sad ima dvije minute vremena. Jer smo vrlo knapi. Zadnjih mjeseci smo već jako daleko stigli i broj amandmana koje su pristigli upravo pokazuje kako su mnoge kolegice i kolege intenzivno se bavili s tom temom. Ja bih sad već unaprijed žela zahvaliti svima na dobre suradnji. Mnogo tema koje smo moja skupina i ja smatrali od središnje važnosti e, su bile tako su, to isto su mislili i kolege iz drugih plan, i drugih različitih klubova zastupnika u vezi s tim u tome podnijeli gomilu amandmana i na tome puno hvala. Posebno nas veseli što su socijaldemokrati i nas socijaldemokrate da su mnogi članovi ovog odbora prihvatili naše prijedloge uvjete u vezi radnih sigurnosti, uvjeta na radnom mjestu i tako dalje, sigurnosti radnog mjesta, što mi smatramo uvijek da je najvažnije. I mislimo da ćemo sa ovim amandmanima i substancijalno pozdraviti E, popraviti prijedlog komisije. Isto smo otvoreni i za amandmane koji idu dalje od onih koje smo mi podnijeli. Što se tiče zemaljskih službi, trenutno mislim da je, mi su pozicije unutar klubova zastupnika još uvijek vrlo različite, ali ostajemo pritom da bi reguliranje toga trebalo biti dijelom uredbe. Zatim, mislim da je isto kao i Markus Weber imamo e, Imamo isto tako, ovaj, želimo i dalje insistiramo da se osoblje koje je zaduženo za sigurnost leta treba isto tako uključiti u primjenu ove uredbe i mislim da ćemo se zato još kod kolega zauzimati što se tiče sigurnosti leta. Vidim da se većina kolega je zapravo suglasna da se tu EASA treba jako angažirati. Mislim, tu podsjećam na kibernetičku sigurnost, na sprečavanje opasnosti u konfliktnim, izbjegavanje opasnosti u konfliktnim zonama i tako dalje. Međutim, i dalje sam dosta skeptična da li će se EASI dati mogućnost da izdaje bilo kakve obvezujuće preporuke, odnosno obvezujuće instrukcije. Nadalje, mislimo da bi proširenje nadležnosti u tom području upitno da li bi bilo u skladu sa važećim međunarodnim pravom. Tu pozivam na članak 76 u vezi amandmana moje kolegice kolegice Kristin Dolan iz Lucy Anderson. Što se tiče pitanja proračuna, to sam već i ovdje u ovom odboru objasnila, da u točki F se želimo izbrisati uredbu iz članka F109. Na našem zadnjem sastanku je komisija najavila da će još jedan puta dati točan opis i izdiferencirati zadatke Eurokontrola i EASA i e. da će još jedan puta to preraditi i točno razdvojiti. Mislim da bi nam to jako pomoglo i onda ćemo moći, pogotovo kad budemo tražili prihvatljive kompromise. Mislim da bi se trebali moći suglasiti oko jedne pozicije koje uzimaju adekvatnu u obzir i manje sudionike u zračnom prometu, civilnom prometu i on, mislimo da bi se onda zatim pitanje modela, modelara, njih treba sasvim drugačije tretirati nego recimo bespilotne letjelice dronova, ali to isto treba uzeti u obzir kod uredbe. I na kraju mislim da je ova uredba tako važna da se onda riječi kao što je adekvatno ili primjereno ili minimalno, mislim da su to riječi koje trebamo kompletno iz uredbe, pogotovo iz odjela o sigurnosti izbaciti, jer nije u redu da se tu govori o minimalnoj sigurnosti ili slično, jer trebamo govoriti jednostavno o sigurnosti. Hvala lijepo, a sada kolega Peter Van Dalen. Hvala lijepo. I s naše strane moram reći da su ovi amandmani koje je upravo sad tu navela gospođa Projs, da je to jako dobro, mislim što je ona rekla, trenutno nije dobro ono što se događa. Ono što se događa nije nikako dobro za sigurnost civilnog zrakoplovstva i općenito sigurnost letenja. I mislim da bi mi u našem klubu zastupnika apsolutno poduprli sve što je gospođa Projs rekla i njene amandmane. Ne možemo relativirati tu sigurnost. Zatim, mi smo s naše strane u vezi članka 5 e, predložili ponešto. Naime, mislimo da bi se tu trebalo da je to velika evropska umješavanje i intervencionizam kada se vlastita agencija tu osniva i nameće. Dakle, mislim da bi to trebali malo drukčije oblikovati. Dakle, ovaj put da se kompletno nova agencija osniva, to je jedan put kojeg mi ne prihvaćamo i molim kolege da to još jedan put razmotre. Sadašnji uvjeti su zapravo dobri, jer imate kontinuirani nadzor od strane nacionalnih nadležnih tijela i zatim iz Kelna, i to mislim da je dovoljno što se tiče eurokontrole i naše sigurnosti, ali da se to još jedan put Hvala sada gesine Majsner. Ja nisam ni računala s tim da ćete mi dati riječ. Zapravo je ovaj kolega treba, doći na riječ. Do riječi. evo njega smo i zapravo Matijasa smo mi potpuno zanemarili zato što, <laughs> jer on obično sjedi kraj tebe, a nije sad sjedio, pa smo kolego Van Miltenberga Da, da, ja sam. Dakle, mi mislimo da je potrebno konsistentan okvir i stabilna budućnost za ovo. Mislim da je to izraženo u komisijnom prijedlogu o uredbi o osnivanju EASE. I to je bila moja zapravo temeljna stajališta da se držimo komisijnog prijedloga maksimalno što ide i da budemo vrlo razboriti i umjereni kod amandmana, ali da se fokusiramo na glavne teme i trebamo se na to fokusirati. Zato sam se onda iznajmio i zapravo iznenadio kad sam vidio da je bilo prvo jedan i 1103 amandmana koji su tu bili u prvom cugu podneseni. I mislim da uopće sad nije bitno da mi ovdje mijenjamo imena ili razgovaramo o težini dronova, nego mislim da je najvažnije govoriti o sigurnosti i civilnog i svakog letenja, i o nadležnostima jase I mislim da su te tri stvari, to je sigurnost, odgovornost i naravno odgovornost za dronove. Što se tiče sigurnosti, mislim da bi EASI trebalo dati mogućnost inicijative i to u smislu da ona potiče različite stvari glede kibernetičke sigurnosti, ali i pitanje dozvola za nadljetanje i prelijetanje recimo zona u kojima ima sukoba oružanih pogotovo. Zatim, agencija bi trebala objavljivati obvezujuće smjernice u slučaju preuzimanja rizika kad se nadlječu konfliktna područja. To je recimo vrlo bitno recimo nakon onog padanja M17 koji je upravo zato bio i oboren jer je bio iznad konfliktne zone. To je dakle posebno pitanje. Vrlo važna tema. I doista bih volio pozvati druge članice da me s velikom većinom podrže tu jedan jasan i jak tekst kako bi bili spremni i ne bi bili podijeljenog mišljenja prije pregovora sa vijećem. Nadalje, važno je naći balans i ravnotežu između naše odgovornosti za sve to i, mogu, preuzimanje rizika da bi se općenito mogao određivati taj posao. I tu bih želio zagovarati zatim ubiranje godišnjih pristojbi koje bi ASA naplaćivala. Zatim pitanje kako će izgledati podjela tih pristojbi kao i nadležnosti između eurokontrola i jer ne možemo dvostruko plaćati. I zatim još nekoliko stvari za zemaljske službe. To je potrebna fleksibilnost, pogotovo zato što imamo sve brže tehnološke razvoje u tom sektoru i zbog toga delegirani aktovi, ja to posebno naglašavam delegirani aktovi, a ne implementirani, da se delegirani trebaju baviti tehničkim detaljima. I to je ponuda koju je izvjestitelj dao da organizira jedan mali tehnički briefing, dakle jedan mali takav sastanak na kome bi Europska komisija to zapravo izvela, jer imamo jedan prototip toga za delegirane akte koji bi onda de facto odradili ove tehničke detalje na temelju uredbe i dali konkretne smjernice i tehničke zapravo naputke kako se dalje treba postupati. Kao što je već rekao kolega Marinescu, tu bi onda mi zagovaramo održavanje takvog jednog savjetovanja, odnosno briefinga. Hvala lijepo. Sljedeća je kolegica Killing. Hvala lijepo. Kao prvo hvala lijepo izvjestitelju na ovom jako, jako dobrom izvješću na kojem se već mnogo stvari ponovilo od prije. Ja bih e, vrlo kratko spomenula nekoliko amandmana koji su ovdje izneseni. Dakle, zračni promet. Tu prvenstveno moramo misliti na sigurnosne preduvjete i uvjete rada svih ljudi, ali oni su usko povezani. Zbog toga su, kao što kažemo, radni uvjeti jednako važni kao i sigurnost e, leta i zračnog prometa i tehničke strane cijele priče. O tome smo govorili već i to smo kroz svoje amandmane izrazili i dakle zračna sigurnost, sigurnost u zraku, sigurnost letenja su i za putnike isto tako jedan zapravo mukotrpan proces. Dok se to dostigne, znamo kakvih imamo tu problema, ali tu stručnjaci i struka i tehnologija trebaju reći svoju riječ, jer se sigurnost stalno razvija i poboljšava. Zatim, mogućnosti za operatore da provode stanovitu politiku koga će zaposliti, jednu stanovitu politiku regrutacije, posebne regrutacije pod posebnim aspektima koja bi uzela u obzir veliku prijetnju terorizma, a naravno sve u cilju povećanja sigurnosti. Dakle, i to bi trebalo uzeti u obzir. Zatim, pitanje menadžmenta izvršnog odbora da li da se to multiplicira? Mi bi trebali svakako tu nepotrebnu birokraciju izbjegavati. Znači, trebali bi, smatramo i mi, držati broj izvršnog tog, da kažemo, izvršnih menadžera ili uprave na minimumu. A nadalje je pitanje isto dronova o kojima se treba govoriti i u uredbi. Hvala puno, pogotovo što ste se držali i vremena. Sad se javilo još nekoliko članova odbora i prema tome sada imamo po minutu vremena za sve intervencije. Izvolite. Kolega Koh. Hvala lijepo kolegi Marinesku na njegovom dobrom izvješću, ali unatoč tome što je to dobro izvješće, ja sam dao svoje amandmane. Tri se amandmana odnose isključivo na njemačku verziju teksta, jer tamo ima jako puno grešaka. Ja jesam za proširenje nadležnost je ASE i mislim da to treba odgovarati budućim izazovima. Međutim, treba izbjeći svakako preklapanje s onim što rade Eurocontrol. Što se tiče zemaljskog osoblja, ja se doduše slažem da se ASA e i tu aktivira, ali samo po dva uvjeta. Prvo, bi se njezin rad trebao isključivo orijentirati i usmjeriti na sigurnosne aspekte, a drugo, te šta god da se tu radi, ona se mora određivati na osnovi međunarodno priznatih tehničko-sigurnosnih standarda. Nadalje, smatram da je bitno da se stvori jasno zakonodavstvo. Dakle, ako komisija želi zbog jačanja sigurnosti sve ovo provesti kroz dakle, provedbene akte, onda mislim da je to mogla odmah upisati i u uredbu, a ne mora ići preko onda E, provedbenih akata. Posebno mi zatim dakle, na srcu leže e, avioni koji se bave spasilačkim službama ili i mislimo da naravno njima treba organizirati. tu imamo one koji lete koji lete u, po nalogu jedne suverene službe, suverene, dakle neke suverene nacionalne službe, ali ima i privatnih isto tako onih koji rade i koji sudjeluju takvim akcijama spašavanja, ali su kao privatni outsourcani i njihova prava nisu općenito regulirana što bi trebalo. Hvala. Kao prvo hvala izvjestitelju i e, radu se u Sjeni, među kojima je Gabriel Preuss kako bih poboljšala tekst e, u našem odboru, htjela bih e, istaknuti sljedeće kao prvo. E, pitanje imuniteta osoblja u toj agenciji, time se trebamo pozabaviti, kako što je to recimo slučaj bio i u Europskoj ženskoj agenciji, taj imunitet treba ukloniti i stoga trebamo u okviru upravnog odbora pokrenuti taj postupak e, uklanjanja imuniteta. Zatim isto tako trebao bi nam jedan članak gdje se upisuje da postoji obveza dobre suradnje sa nacionalnim pravosudnim tijelima. Što se tiče e, odnosa između multinacionalnih agencija i EAZE, e tu treba osoblje samo tom informirati. Što se tiče okolišnih problema, trebaju se sve norme pridržavati koje predlaže i kao, a isto tako budba treba uključivati elemente vezane uz to da se pojačaju socijalna prava i da se izbjegava e, neizravno zapošljavanje koje podriva prava radnika. Hvala. Hvala i hvala vam i na vremenu. Gizina Majsler sad na redu. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući, ja ću se pridržavati tog vremena. Htjela sam samo izdati nekoliko općenitih primjedbi, dosta toga već rečeno, ali nekoliko stvari sam htjela posebno naglasiti. Ove godine imamo ovu uredbu kako bismo pogledali kako bismo tu agenciju mogli učiniti spremnom za budućnost u EAZ-u, koje su to, koji su to izazovi, kako možemo to imati na umu, i u tom smislu je svakako ispravno da e, prebacimo više nadležnosti u smislu sigurnosti na tu agenciju, e, zatim besplatne letjelice u svakakvim veličinama treba u to uključiti, djelomično su to javne, komercijalne, a djelomično komercijalne e, letjelice, tu se tamo prilike da ne dođe do nesreća i to smatram sve ispravno. Ali postavlja se pitanje treba li još i dodatnih nekih nadležnosti prebaciti na tu agenciju. Ja mislim da je smisleno imati i dalje tu strukturu eurokontrola s jedne strane, a za na drugoj strani i da imamo dobru suradnju. Mislim da nam nije potrebna e, potrebno veliko tijelo kao što to imamo u Sjedinomeričkim državama i stoga mislimo da bi to trebalo ostati tako kako jest. Hvala. Hvala sada kad ima deli isto tako jednu minutu. Gospodine predsjedavajući, bit će mi teško sve ovo reći u jednoj minuti uglavnom. Što se tiče prvog dojma kojeg sam dobila nakon čitanja amandmana, mislim imali smo tisuću amandmana, trebamo možda vidjeti kako bi nam trebale biti metode, možda bismo trebali imati radne skupine e, po pitanju učinih tema, sigurnost, e, dronovi i tako dalje, kako bismo mogli detaljno razraditi s ove teme. Kao prvo ja bih rekla da e, mom klubu zastupnika malo tu nedostaje pitanje okoliša. Prije šest mjeseci smo imali COP21, tada smo govorili o ovim temama, znamo da je danas e, zrakoplovni promet odgovoran za 3% svih svjetskih e, emisija i ne možemo zanemariti sve one rasprave do kojih je došlo i na razini i a I stoga bismo trebali imati i ciljeve za zrakoplovni sektor, ograničavajuće ciljeve vezano za emisije CO2 i zrakoplovne kompanije bi e, trebale biti praćene kako bi ostvarile te ciljeve. Drugi veliki aspekt je socijalni aspekt, već je to rečeno, ali mislim da treba još jednom posjetiti na to. Neće nam ići na štetu ako se pružimo nekim od stavova, ali e, podizvođaštvo je svakako e, jedno od e, jako loših oblika zapošljavanja. To se tiče određenog navigacijskog osoblja ili pilota koji imaju ugovore na nula sati, koji se smatraju samostalno zaposlenim radnicima. Zatim imamo tu i pitanje wet leasinga, dakle izamljivanje zrakopova s posadom. I stoga trebamo to sve regulirati. Ja se time treba baviti treba biti jako oprezna kako bismo imali e, minimalnu razinu zaštite. I isto tako, ubrzo ćemo se još i vratiti na to pitanje, a što se tiče besplatnih leta, smo mišljenju sada trebamo regulirati. A ovaj novi sustav certificiranja e, zrakoplova koji se naziva takvim da, će se e, temeljiti na performancijama, Tu ćemo mi podnijeti još nekoliko amandmana. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala sada Marie Kristina Hvala vam. Ja, gospodine predsjedniče, dijelim stav mog kolege gospodina Vandalena koji kaže da o svim tim amandmanima, bilo ih je više stotina, nemamo pravu raspravu o onim suštinskim pitanjima. I EASA ne bi trebala naškoditi jednoj od e, onih rijetkih agencija koja je doista performantna i vrlo dobra. u ovoj celoj masi amandmana ja nisam našla ništa što e, bi išlo u smjeru da se spriječe udvostručenja sa drugim europskim agencijama i nisam prije svega vidjela dovoljno amandmana koje bi nam omogućilo da e, poštujemo one, on, jedno od temeljnih načela Europske unije, to je subsidijarnost. Dakle, čini mi se da je Europska komisija ona koja će najveće dobiti iz ove reforme u smislu nadležnosti i da će to se ići na uštup država članica. Hvala. Danke sehr, der Michael. Hvala, sljedeći je Hvala. Ja naravno načalno podržavam da treba pripremiti e, europsko zakonodavstvo po pitanju zakupovne sigurnosti na izazove idućih godina. Trebamo zajamčiti visoku razinu zaštite i u civilnom zrakoplovstvu i u u svijetu toga što imamo sve veći promet, ali ja sam dosta kritičan prema onim točkama gdje se govori o proširenju nadležnosti AZE izvan ovog trenutnog okvira nadležnosti vezano uz sigurnost zrakoplovnog prometa, primjerice kada se radi o proširenju na e, smanjenje opasnosti, na okoliš, na zemljske usluge. EASA ne bi trebala E, izrađivati dodatne nadležnosti koje su pokrivene drugdje i gdje imamo dobre rezultate. Što se tiče zemljskih usluga, tu ne vidim nikakav problem i pitam se gdje bi tu ležala dodatna e, europska vrijednost e, u tim propisima. U budućnosti bismo mogli imati velike probleme vezano uz air drone equipment. To do sad nije bio sigurnosni problem ali u okviru ICAO-a mislim da su tu propisi dostatni. U člancima 31 i 37 imamo regulaciju uh, uh, zakupovnih sistema, zakupovne opreme. To je nešto što nije uh, sukladno našim sustavima i što bi trebalo izbrisati. Ti sustavi su vezani uz posebna poduzeća i dodatna certifikacija proizvođača stoga, po mom mišljenju, nije potrebno. Mislim da bismo trebali prema postojećem zakonodavstvu i postojećim propisima trebali regulirati sva ta područja, to ne bi trebalo se nalaziti u nadležnosti EAZE. E. Isto tako ne bih htio da EAZA e e ima kontrolu nad doprinosima eurokontrola. Lucy Anderson je sljedeća, hvala. Postoji razlog zašto imamo tisuću amandmana ovo je jako važna urodba. Ona će postaviti standarde za tu industriju u Europi i šire godinama i mi moramo postići pravu ravnotežu između delegiranih akata i provedbenih akata ovaj parlament se ne želi baviti tehničkim pitanjima, ali brojna tehnička pitanja su u stvari i politička. Slažem se s onim što su rekli eh, kolege, ali Htjela sam skrenuti pozornost na jednu stvar. Pozivam izvjestitelja da pogleda amandman 363, a to se odnosi na povjerenje putnika. To se nadovezuje i na ono što su e, rekli ostali. Dakle, ova uredba mora podržavati povjerenje putnika u e, sigurnost e, i pouzdanost zračnog prometa. Drago mi je da je George Bach potpisao taj amandman, kao što su to učinili i drugi. Dakle, povjerenje putnika je ključno pitanje. Hvala. Hvala, sljedeći Markus Piper. Hvala lijepa. U ovom izvešću imamo mnoge pozitivne točke, ali ja bih duše kolege koji su se požalili zbog toga što mnogi amandmani e, se odnose na subsidijalnost i na udostočenja, Podsjetio na to da mnogi od tih 1100 e, amandmana i upravo, upravo u tom cilju da EASA ne bi trebala raditi dvostruki posao. Vrlo kratko bih e, naveo neke primjere, primjerice certificiranje od strane EASA. U mnogim područjima to nije potrebno zato što se to dobro odvija na drugim razinama zato što već postoje odgovarajuće norme. To je nešto što nam nije potrebno u sustavu e, sigurnosti zračnog prometa. Ne treba nam je nadležnost, nije nam potrebna nadležnost EAZE e u slučaju izbjegavanja e, opasnosti. To bi možda mogla biti jedna samo dodatna nadležnost EAZE. Zatim isto tako imam probleme sa pitanjem pristojbi. Zatim isto tako zemljske usluge, socijalna pitanja. Tu mislim da bi EAZA trebala paziti da E, se ne upliče u pouzdane i već dobro funkcionirajuće propise. Isto tako u ovoj uredbi bismo trebali napraviti razliku između velikih komercijalnih zrakoplova i malih zrakoplova napraviti, da imamo tu nekakve pragove, nekakve referentne vrijednosti, da se sva ta birokratizacija ne odnosi jednako na sve. Hvala vam. E, sljedeći govornik je Inesa Alessander. Puno hvala. I ja želim izvjestitelju sve najbolje. Znam da on radi vrlo marljivo. Kad je riječ o amandmanima, mi smo predložili amandmane e, koji se odnose na stvari kao što su prijenos jedne države na drugu. Nadležnost treba pripadati EASI Gledali smo i kako treba upravljati stvarima zajedno sa eurokontrolom. Osim okoliša i sigurnosti, e, tu postoje i važna pitanja kao što su socijalna pitanja i njih treba imati na umu, to je utjecalo na nedavne nesreće. Uvijek je važno imati na umu zdravlje i sigurnost zaposlenih a isto tako i zaposlenih u agenciji. E, treba postaviti standarde i za osoblje i za upravljanje e, teretom, ne treba smanjivati te standarde, treba postojati konzultativno tijelo Dakle, potreban je odgovarajući dijalog kako bi se izbjegla neugodna iznenađenja. I na kraju kada je riječ o sjedištu i e, transferu se odnose na proračun, imat ću amandmani o tome. Hvala vam sada Jackie Foster, ali samo jednu minutu zato što smo imali dvije minute za sve u sjenu. Izvolite. I've just been hours... Ispričavam se izvjestitelju u sjeni. E, Moj zrakoplov je kasnio iz Manchestera. E, to nisam planirala. E, ovo je jako važna točka dnevnog reda. Neću prolaziti kroz tisuću amandmana. Ja sam uložila nekoliko amandmana jer sam ozbiljno shvatila komentare bilo e, od e, e, zračnih službi, proizvođača zrakoplova i drugih. Ja nisam čula početne opaske gospodina Marineskoa, ali postoje neka pitanja e, koja smo postavili e, na sastanku sa izvjestiteljem u Sjeni. Riječ je bilo i nazivu agencije, zatim o unakrsnom e, financiranju. Mi u ECR-u nismo podržavali promjenu imena agencija niti unakrsno financiranje kada je riječ o zemaljskim službama mi smatramo da standardi u industriji dobro funkcioniraju pa ih treba zadržati. Uložila sam oko 85 amandmana, neću sad govoriti o svima njiva, ali e, tu postoji veliki interes. Moramo biti svjesni da ovo nije dokument o socijalnoj politici, ovo je tehnička uredba koju treba prilagoditi jer su se vremena promijenila. E, na primjer, sad imamo bespilotne letjelice Želimo imati učinkovit dokument i nadam se da će izvjestitelji uzeti u obzir neke od ozbiljnih opaski izvjestitelja u sjeni drugih i da će ih uzeti u obzir. To bi bilo vrlo korisno i nadam se da ćemo onda doći do nekog zaključka. Mi u ECR-u naravno očekujemo kompromisne amandmane i to je naše stajalište u ovom trenutku. Hvala. Hvala, sada Jens Nilsen. Hvala. Želim reći dvije stvari koje se odnose na amandmane. Ako podatke prenesemo u EAS-u, e, to čini neko drugo tijelo, ali to drugo tijelo onda možemo i ukinuti. A drugo e, pitanje se odnosi na mandat. EASA je tijelo za koje ljudi u Europi smatraju da je najprikladnije da se bavi sigurnošću zračnog prometa. Imamo s jedne strane nacionalna tijela, odnosno nacionalno tijelo u državi gdje letite i drugo u državi gdje je sjedište e, aviokompanije. Ako se e, ta dva tijela ne slože, neće biti leta. Dakle, ASA mora imati snažni mandat da može biti djelotvorna u takvim slučajevima. Hvala. Prije nego što sada predam predsjednicom komisije riječ, delegirani pravni akti. To se stalno ponavlja. Kaže nam se, to su tehničke stvari, mi ćemo napraviti provedbeni akt. Mi smo oni koji odlučuju je li to tehničko ili političko pitanje. To je prema Lisabonskom ugovoru naše pravo. Svaki put, e, evo, sa izvećem Belet smo se dugo borili za to, ali smo uspjeli ostvariti naš interes. Dakle, želim vas podsjetiti po pitanju mogućnosti e, koje mi imamo. Vi ste vrlo strogi. Mi znamo koja je strategija vijeća i komisija. Oni nas pokušaju isključiti iz svega toga, ali ako ostanemo strogi i pažljivi, onda to, neće uspjeti. Mi smo oni koji odlučuju što je tehničko, što je političko pitanje. I sada komisija ima riječ i mogu reći nešto i o delegiranim aktima. Filip Cornelis ima riječ. Mr. Chairman. Hvala gospodine predsjedatelju, zahvaljujem gospodinu Marinesku. Hvala na riječi. Prvo, vrlo smo zadovoljni da ovaj dosje tako brzo napreduje u ovom parlamentu i unato činjenica što postoji veliki broj amandmana, općenito osjećamo da postoji široka potpora ovom prijedlogu komisije i nadamo se da će mnogi amandmani e, biti pretočeni u dobre kompromise i da će e, cijeli proces biti vrlo koristan. Neću ulaziti u detalje jer ćemo kasnije imati mogućnost reći s kojim amandmanima se slažemo kao komisija s kojima ne, ali sad želim reći samo nekoliko stvari. Prvo zaštita okoliša. Nemamo zaboraviti da je to već u mandatu EASE. Mi tu ne mijenjamo puno toga, no ono što bismo željeli izmijeniti je sljedeće da, u načelu e, mi slijedimo e, sva pravila e, okoliša IKEA, ali želimo uvesti neka druga, a ponekad trebamo i odstupiti od standarda IKEA, a to vrijedi i za svaku drugu avijacijsku e, snagu u svijetu. E, drugo, kad je riječ o socijalnoj dimenziji, mi razumijemo razloge za amandmane. E, naravno, tu su se oglasili predstavnici posada, no ne postoji pravna osnova da se bavimo pitanjima ugovornog prava ili prava socijalne zaštite, no kada e, govorimo o sigurnosti, naravno da spominjemo stvari kao što su zamor ili zdravlje osoblja, odnosno posada i to treba tako ostati. Kada je riječ o bespilotnim letjelicama, to je nova područje u ovom prijedlogu, prijedlogu e, ima brojni, e, brojni amandmani koji podržavaju našu filozofiju, naš način gledanja. Nećemo podržati omene amandmane koji bi isključili neke dijelove tržišta ili koje bi neke aspekte vratili na nacionalnu razinu. Smatramo da to nije nužno i da nije optimalno za ovaj sektor. Naravno u parlamentu se postavljaju pitanja kakva će to pravila biti, ne želimo pretjeranu regulaciju Naravno da ćemo imati neku vrstu prototipa uredbe koji će izraditi EASA kako biste vidjeli u kojem smjeru idemo i kako bi e, ste vidjeli kakva pravila predviđamo. Zatim odnos sa eurokontrolom, kao što je rekao gospodin Marinescu, mi ne dajemo EASI nove ovlasti na području upravljanja zračnim prometom. To je već učinjeno 2000 2009. godine mi jednostavno govorimo o mogućnosti financiranja nekih od tih aktivnosti što ne znači da ćemo oduzeti novac od eurokontrole već e, su to sredstva koja se koriste e, za sve koji se bave sustavom upravljanja zračnim prometom uključujući i nacionalna tijela pa je prijedlog e, da e, ta, to načelo user pay e, koristimo i u ovom slučaju, a da ništa ne oduzimamo eurokontroli. Kada je riječ o zadacima korisnika, amandmani koji se bave time, bit će teško s njima, a kad je riječ o točnoj podjeli konkretnih zadataka između ASA i Eurokontrola, e, imamo plan e, koji će e, to predvidjeti. To će se odvijati tijekom nekoliko godina. To ćemo vam sve predočiti. A ako treba nešto riješiti između AZE i eurokontrole, to se treba učiniti sporazumom između Europske unije i eurokontrolom, a ne u zakonodavnom aktu Europske unije, a već postoji jedan takav sporazum. Kad je riječ o proračunu, mi smo zahvalni što podržavate veću fleksibilnost, e, brine nas e, e, što ima prijedloga o uravnoteženju proračuna kada je riječ o pravilima mi želimo pravila koja se temelje na uspjehu koja su eh, eh, bolja za inovacije Dakle, ne želimo eh, preskriptivni pristup, eh, na primjer, zemaljske službe. Tu želimo imati dosta eh, dosta jednostavna pravila koja se temelje na performansama. Osim toga želimo uvesti nove kategorije certifikata za osoblje, odnosno to ne želimo, smatramo da je to suviše preskriptivno i da bi povećalo troškove. Kada je riječ o međunarodnoj ulozi EASE, mi definitivno smatramo da EASA ima važnu međunarodnu ulogu. Naravno moramo ostati u okvirima Lisabonskog ugovora, pa moramo dobro paziti kako ćemo uobličiti pravni tekst Evo, to su glavne opaske koje sam želio iznijeti i naravno očekujemo uh, užu suradnju u budućnosti. Hvala, sada još jednom izvjestitelj, gospodin Malinescu. Prvo, želim reći da ću istu važnost pridodati svim amandmanima i svim aspektima E, ime e, područja gdje su sukobi, bespilotne letjelice. Za mene je sve to važno, dakle svaki prijedlog ću uzeti u obzir. Kad je riječ o eurokontroli želim reći samo jednu stvar. Nema dupliciranja između EASA i Eurokontrole osim u tom dijelu koji se odnosi na ATM, sustav upravljanja zračnim prometom. Dakle, e, komisija imenuje upravitelja, to je eurokontrola, ona je također tijelo koje je e, imenovala komisija e, koje se bavi kontrolom i koje je do 2009. godine se bavilo reguliranjem, ali mi smo onda to oduzeli eurokontroli 2009. godine. Nema poklapanja između EASE i Eurokontrole. To su dvije potpuno različite institucije. EASA je samo evropska institucija, Eurokontrola to nije. E, kada je u pitanju novac, e, onda e, su uvijek naravno argumenti e, dosta žestoki. Ja sam rekao da ću uzeti u obzir svaki prijedlog, ali želim vidjeti proračun eurokontrole redak po redak i vidjeti e, gdje se troši novac. Da li se troši na regulativu, možemo o tome raspravljati. Dakle, po mom mišljenju prijedlog komisije je korektan i pravičan e, što se toga tiče. Još nisam dobio povratne informacije od Eurokontrole, ali treba vidjeti točno e, kako Eurokontrola troši sredstva. Kad je riječ o dronovima, ja sam već počeo raditi na sastanku na jesen. Već e, imamo provizoran datum, ali e, meni je taj datum malo problematičan, pa moramo još vidjeti. Ja sam otvoren e, za sve kolege da zajedno s nama to organiziraju. Mislim da je važno održati taj sastanak. Ja ću raditi da pokušam postići kompromise do kraja idućeg tjedna. To ću poslati svim kolegama. E, svaki tjedan nakon odmora želim imati sastanak sa izvjestiteljima u sjeni. Svaki tjedan nakon godišnjeg odmora, ali moram vam reći da se trebam sastati sa slovačkim predsjedništvom kako bi mi bilo sasvim jasno koje su njihove namjere jer ako će oni odugovlačiti, nadam se da neće, onda mislim da se ni mi ne moramo žuriti. Dakle, prvo moramo to jasno vidjeti, jer kao što je ovdje rečeno, to je jako važan dosje, prilično je složen, on je istovremeno i tehnički i politički, pa moramo biti vrlo pažljivi i obzirni. Hvala nam je važnija kvaliteta od brzine i stoga vam želim sve najbolje pri raspravi o ovim mnogobrojnim amandmanima i kompromisima. Sada prelazimo na šestu točku, to je primjena direktiva o poštanskim uslugama, e, o izvješena vas inicijativu o provedbi, izvjestitelj je Markus Ferber i on sad odmah ima riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, dragi kolege, drage kolegice. Ja sam s jedne strane naravno tužan zbog toga što sam samo dobio 253 amandmana, a ne 1100 kao gospodin Marinesku. To vjerojatno ovisi o izvjestitelju, nevjerojatno o dosijeu kod e, zrakoplovstva se ide brže nego kod poštanskih usluga. Ali eto, sada ozbiljno. Moram reći da sam bio setan. Samo jedan trenutak. Molim vas da brzo napustite dvoranu kako bismo mogli u tišini saslušati izvjestitelja gospodina Ferbera. pričakat ćemo trenutak.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 nicht alle gegangen sind, lohnt sich jetzt noch weiterzumachen. Bitte schön. Evo, izvolite, sada možete staviti Da, začuđujuće koliko u ovoj dvorani može stati osoba, dosta toga ih je napustilo, a još uvijek ima dosta osoba i ovdje. Ali sada ozbiljno o pošti. Zapravo se tu radilo samo, u navodnim znacima, o izvješću komisije o provedbi direktive koje smo usvojili e, prije dva saziva i koja je 1. E, siječnja 2014. E, godine stupila na snagu sa svim obvezama i odgovornostima na području Europske unije. Europska komisija u trećoj direktivi o poštanskim uslugama imala obvezu nam predočiti izvješće o provedbi i to je i temelj za ovo naše mišljenje. Dakle, tu se radi o tome da izrađujemo novu direktivu o poštanskim uslugama, jer bilo je nekih amandmana gdje se razmišlja o tome da se poštanske usluge nanovo preoblikuju. To nije cilj ovog izvješća i već sada želim zahvaliti deste u Sjeni koji su dijelili isto stavljište kao i ja i stoga mislim da smo tu dosta dobro napredovali. Ja sam pokušao u obliku amandmana uvesti neke strukture kao kompromise. Iz toga imamo 22 kompromisna amandmana koje smo uspjeli e, formulirati i nadam se da ćemo sutra imati veliku podršku za te amandmane. Mislim, to se uvijek svi žele kada je riječ o kompromisnim amandmanima, ali to isto tako pokazuje da imamo zajedničko razumijevanje o poštanskim uslugama u Europskoj uniji. Jako smo se opšezno pozabavili sa e, pitanjima usluge dostava paketa, to je jedno od glavnih pitanja, e, sa, sa e, pitanjem univerzalnih usluga, to je jedno od glavnih pitanja na ovom području. Bilo mi je drago što smo uspjeli zapisati da će se zadržati univerzalna usluga kao što stoji u direktivi, dakle neće se ta usluga niti proširiti, niti ograničiti, niti ne da Bože ukloniti. I u tom smislu je bilo nekih amandmana. Ja mislim da smo dobro to izradili u toj direktivi, da to još uvijek stoji i da taj koncept unizvanih usluga i dalje ima smisla. To isto tako moram vrlo jasno reći, zato što to osigurava da doista svi građani i sve građanke na području Europske unije imaju pristup poštanskim uslugama. No mi ustvrđujemo da provedba ove direktive u svih 28 država članica se odvija u jako različitim oblicima što se tiče novih konkurenata naspram tradicionalnih e, pružatelja poštanskih usluga. Tu usvrđujemo da bi Europska komisija mogla odigrati jednu jaču ulogu kako bi imali slično stanje na području cijele Europske unije i kako ne bi imali pre više različite nacionalne interpretacije ove direktive. Isto tako smo izradili jedan kompromis gdje se kaže da kada se radi o fleksibilnostima unutar direktiva o poštanskim uslugama, da tu treba reći da je to ipak direktiva, da se tu radi o okvirnim uvjetima, ali da ne bi trebali previše iskorištavati tu fleksibilnost, to je također jedna od tema. I mislim da smo tu, po mom mišljenju, našli dobar kompromis. Zatim, neovisnost nacionalnih regulatornih tijela, to nam je vrlo važno pitanje. Mislim da je to i odlučujuće pitanje, a zatim bismo isto tako htjeli ojačati interoperabilnost. Naime, to je isto tako važna tema da e, doista ovdje uspijemo izraditi jedinstveno tržište. Što se tiče e, područja dostave paketa, tu e, smo sam općenito se izrazili jer već imamo jedan konkretan zakonodavni prijedlog i čujem se da se sjeljem da će taj dosije pristići nama, a ne odboru IMKO i tu zahvaljujem predsjedniku odbora jer znam koliko su kad kad teški pregovori na sastancima predsjednika odbora jer sam e, kad kad e, kao zamjenik predsjednika u e, Ekonu imao prilike prisustovati tim raspravama i vodio sam i određene bitke. I toga, dakle, ne moramo sada zauzeti određen stav po pitanju usluge dostave paketa, jer ćemo imati poseban dosije s kojim ćemo se baviti. Na ovom mjestu želim jednostavno zahvaliti svim kolegama i kolegicama koje su e, ovdje toliko aktivno sudjelovali, naravno se u sjeni, izvjestiteljica u sjeni. Prošli tjedan smo si uzeli mnogo vremena e, za ovo, više nego što smo zapravo imali pravo na to, ali nakon što nitko nije tražio dvoranu, E, nakon nas, onda smo odlučili jednostavno nastaviti sa našim sastankom i to je bilo i dobro jer smo onda uspjeli pripremiti dobar zajednički tekst za glasovanje sutra gdje smo uspjeli reći da unatoč cijeloj digitalizaciji, cijeloj elektronizaciji, unatoč novim uslugama, da poštanske usluge i dalje e, predstavljaju jedan vrlo važan čimbenik, da imaju važnu ulogu i da u tom smislu i dalje trebaju biti e, instrumentari koji omogućuje komunikaciju među ljudima, i to možda u jednom proširenom obliku nego što samo u nekim modernim oblicima komunikacije nam se to nudi sa primjerice samo 140 znakova. Dakle, ipak uvijek je korisno imati nešto u rukama, crno na bijelo, da nam to neko može dostaviti u prihvatljivim e, rokovima i e, koncept univerzalnih usluga se u tom smislu potvrdio. I stoga srdečne zahvale svima, te se nadam da će Europska komisija još od nas oduzeti, uzeti pokoju ideju, ne u smislu da izradi nove direktive, nego u smislu da bolje vrši svoju nadzornu funkciju nad ovim vrlo važnim tržištem. Hvala lijepa. Hvala lijepa. I dalje nastavimo sa vremenskim pritiskom, zbog toga izvesti Lucijan imaju dvije minute, a ostali govnici jednu minutu, Lucy Anderson je prva. Kao što je rekao izvjestitelj, imali smo 235 amandmana na ovo izvješće, ali želim naglasiti i da smo imali dosta dugačka mišljenja koje je pripremio IMKO i drugi a to pokazuje koliko je važan ovaj sektor i koliko je to horizontalno pitanje. Stoga pozdravljam zajednički rad e, izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni. Za naš klub je važna održivost obveze pružanja univerzalnih usluga. To znači zadržati standarde, a da pri tome se uzmu u obzir specifične, e, specifičnosti pojedinih e, nacionalnih situacija i država. Trebamo paziti da države ne zlorabe tu fleksibilnost, ali potičem sve klubove da ne glasuju za amandmane, osobito 55 koji bi mogli poremetiti takav pristup govoreći o pitanjima koja se ne uklapaju u područje primjene e, ovog e, zakonodavnog akta. Subsidijarnost je važno pitanje, ali mi smo isto tako opredjeljeni da podržavamo e, legislativu. Ove usluge trebaju osnažiti prava građana, a ne ometati ih. Potrošači imaju pravo na te usluge moramo štititi prava potrošača. E, kad je riječ o poštanskim uslugama e, kao i drugih e, potrošačkih prava, ponekad je teško potrošačima braniti svoja prava. To treba uzeti u obzir i treba glasovati na amandman, za amandman koji će omogućiti mehanizme traženja pravnog lijeka za potrošače E, naš kolega George Bath je izradio opširno mišljenje. Smatramo da je ispravno uzeti u obzir socijalna pitanja. Znamo da je liberalizacija ovog sektora dovela do velikih razloga, razlika e, u uvjetima rada, e, nagradom za rad i tako dalje. Potrebno nam je, potrebni su nam jednaki uvjeti za sve. Učinkoviti poštanski sektor iz iziskuje pouzdanu i održivu radnu snagu. Stoga se nadam da će svi podržati te amandmane. Hvala, Jackie Foster. Hvala, zahvaljujem i izvjestitelju e, koji zaslužuje, mislim, orden, jer je počeo raditi na ovome prije dva stoljeća, meni se čini, i puno ti hvala Markus. E, mislim da je ovaj e, posao koji si obavio i prepoznavanje promjena u poštanskim uslugama, da je to ovdje prepoznato u ECR-u, smatramo da e, su postignuti kompromisi i da su e, riješene one stvari koje su nas brinule, pa ćemo mi općenito biti za ovo. E, jedno od ključnih pitanja je bila obveza pružanja univerzalnih usluga tu postoje razni izazovi, ali znamo da se poštanski sustav izmijenio do neprepoznatljivosti zadnjih 15 godina i to je priznato. Pozdravljamo novo poglavlje e, koje govori o e, tržišnom natjecanju i o inovaciji, a jako mi je drago i što vidim da se govori o koristima novih tehnologija gdje možemo koristiti bespilotne letjelice kako bismo olakšali dostavu osobito naročito u udaljenim izoliranim područjima, pri tome uzimajući u obzir sigurnost. Zahvaljujem izvjestitelju. Hvala, Pavel Telička je sljedeći govornik. Uh, I ja želim zahvaliti izvjestitelju. Mislim da je bilo vrlo učinkovito Alde želi funkcionirajuće tržište e, za poštanske usluge za naše potrošače, ne samo onih iz 1997. godine, već i onih iz 21. stoljeća. A ovo izvješće to uzima u obzir potreban je dobar regulatorni okvir koji će omogućiti visoko kvalitetne univerzalne usluge, istovremeno pružajući određeni stupanj fleksibilnosti. Naravno da želimo neovisan i e, neovisno i snažan položaj regulatornih nacionalnih tijela, a isto tako potrebna je i svijest o prekograničnim dostavama, ali istovremeno želimo i pravično okruženje e, gdje će oni koji su novi na tom tržištu e, imati iste uvjete kao i oni koji su već etablirani. Ono što ne želimo je protekcionizam. Mi svi stalno govorimo o tome kako treba osnažiti unutarnje tržište, ali mnogi amandmani idu u suprotnom smjeru. To je nešto što nema mjesta ovdje ako doista želimo razviti tržište. Još dvije kratke opaske na kraju. Prvo, bilo bi dobro kada bismo zbog jasnoće i čistoće teksta se pridržavali svojih nadležnosti, svojih kompetencija. Ponekad želimo uvesti amandmane koje su u nadležnosti e, zapošljavanja, na primjer. ALDE je spreman glasovati za sve osim jednog kompromisnog amandmana. Nastojat ćemo biti restriktivni kad riječ o amandmanima jer to svakako ne bi bilo korisno. Hvala. Hvala lijepo. Sljedeća je Marija Hvala. Drage kolege, u, u ime E, kolegice Gonzales, ja bih željela zahvaliti izvjestitelje svim klubovima na naporima koji su uloženi tijekom pregovora. Kao što smo vidjeli, to nije nimalo lako izvješće, jer naši pogledi na poštanski sektor i nove izazove u tom sektoru kao i naše poglede o tome kako se treba primijeniti ta direktiva. Dakle, potpuno su različiti. Različiti su u klubovima zastupnika, različiti su u zemljama članicama. Zajedno s ostalim klubovima smo pokušali popraviti ovaj tekst, između ostalog recimo ključne reference koje se odnose na specifične geografske karakteristike, dakle posebne značajke, bilo demografske prirode, bilo geografske. Zatim uključivanje obave izvršenja javne dužnosti, javnog usluga i isto tako pitanje loše kvalitete i atipičnih oblika samog zapošljenja kao i atipičnih oblika zapošljavanja u tom sektoru. Sljedeća Karima Deli. Hvala gospodine predsjedniče, ja želim ispričati našu kolegu koji nažalost ne može biti ovdje s nama. To je Jill Evans, no ona mi je povjerila da vam prenesem što ne misli o e, izvješću izvjestitelja. Kao prvo, hvala vam na vašem radu, na vašem izvješću. Istina je da je naš klub zastupnika podnio dosta amandmana. Kao prvo, želimo staviti dobar naglasak na to da, nam je da su nam potrebne bolje poštanske usluge i to na cijelom teritoriju. Ne bismo trebali zabaviti na, izolirana područja koja su nas važna. Kao drugo, važno nam je pitanje zaštite radnika, isto tako i e, progresivan pristup da dobijemo e, europsku e, poštansku markicu i mi ćemo sutra glasati i podržat ćemo 20 kompromisnih amandmana od 29, te vam želimo čestitati. Hvala lijepo. Sljedeća je Daniela Ajuto. Hvala lijepo. Dakle, naši komplimenti izvjestitelju, sjajan posao. Mi ćemo poduprijeti ovo izvješće. mislimo da je ovdje uzeti u obzir i mnogi aspekti koje smo mi htjeli da se uzmu u obzir u našim amandmanima, dakle zaštita prekograničnog dostave i transporta. Zatim, pitanje fleksibilnosti. U prvotnoj verziji direktive je ta fleksibilnost bila predviđena, ali onda se pokušalo ona izolirana područja i manja naseljena područja uzeti u obzir. Što se tiče ovih izoliranih područja, to se slažemo, ali što se tiče gustoće nastanjenosti, tu se baš i ne slažemo, tu imamo svoje sumnje. Što se tiče zaštite zaposlenika, tu valja paziti, jer tu postoji naravno socijalni dumping, to ne smijemo zaboraviti. Mnoga poduzeća koja kao privatna poduzeća tu daju privatne usluge, su vrlo, vrlo sumnjiva što se tiče uvjeta zapošljavanja. Zatim, nove tehnologije, uporaba dronova, dakle bespilotnih letjelica. Za to smo apsolutno za, za tu vrstu inovacija, ali treba i paziti što se tiče poticaja za korištenje te nove tehnologije. Treba pomoći, treba podržati, ali ne smijemo ni u kom slučaju omesti uništiti uvjete tržišnog natjecanja. Ne smijemo dovesti do bilo kakvog i distorzije tržišta. Tu moramo jako paziti. Znači, ne smijemo ništa prejako poticati jer tu postoje mogućnosti zloporabe i da se za manje razvijene tehnologije pokupa različite e, i različiti poticaj. Zatim, pitanje potrošača u kojoj mjeri koliko oni povjerenja mogu imati. Naravno, prvom redu je uvijek učinkovitost i pouzdanost usluga naših, a to naravno onda djeluje i dobro na potrošače. Sljedeće Kristina Arnotiju. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ova politička famacija kojom sam ja ovdje žrtva, naravno znači da sam ja isto tako jako sa javnim uslugama, prije svega sa poštanskim uslugama i zbog toga ja gledam e, koja će biti taj dodatni sloj koji ćemo nanijeti s ovom reformom. Kao što ste rekli gospodine Ferbere, u svim državama ćemo s ovim uništiti poštanske usluge, dakle usluge za sve, koje prije svega idu onima koji su najviše izolirani, koji su najskromniji. Samo sam predložila nekoliko amandmana i svi amandmani su potpuno su ignorirani u kompromisnim amandmanima samo zato što sam ja iz Euroskeptičnog kluba zastupnika. Jedini amandman koji je uključen u kompromis je onaj koji je poslužio vašoj eurofederalističkoj ideologiji, e, koji teži ujednačavanju e, i više pažnje se davalo amandmanima iz progresivnih stranaka ili nekim izmjenama koje su u potpunosti e, koji nisu uopće potrebni. Ali izgleda da vam Brexit nije otvorio oči, već da vam ih još i više zatvorio i mislim da ne bismo se trebali začuditi što su narodi od i što te bjese više raste. Hvala. Hvala lijepo, sada Bach. Hvala lijepo. I ja bih sa svoje strane htio izraziti, odati dakle poštovanje Ferberu na njegovom izvješću jer je sjajno. Tri stvari su se čine posebno važnima, to je da se zadrže univerzalna servisi, univerzalne usluge, znači niti da se mijenjaju, niti da se nikako ukinu. Druga stvar je ovo tijelo za regulaciju. Mislim da na liberaliziranom tržištu na kojem se jako puno toga daje u outsourcing i privatiziralo doslovno onda je jako važno imati jednu neovisnu, zapravo javnu regulatornu ustanovu. Treće, to bi bila socijalna dimenzija. Kao izvjestitelj odbora Employ, naravno da se radujem što je jedan veliki dio naših prijedloga ovdje uvršten u tekst od strane izvjestitelja, na tome puno hvala. Hvala sada gospođa Izabela Del Monte. Hvala lijepo. Kao prvo, i ja bih zahvalila izvjestitelju na ovom zajedničkom poslu. Jedna mi je stvar posebno važna, objektivno promatrana. Naime, to je klasična poštanska usluga dostave pisama. Znamo da je to nešto što se prošle godine stalno smanjivala. I to se mora danas de facto kompletno nanovo evaluirati i u novom kontekstu gledati. Dakle, onaj bivši središnji posao je postao danas potpuno marginaliziran. A druge stvari su tu s kojima se poštanske e, službe privređuju nešto. Istodobno, digitalizacija je bitno izmijenila ponašanje potrošača. Prema tome, s jedne moramo tu uvijek sagledati koliko je šta održivo od e, usluga koje se pružaju, a drugo moramo očuvati onu univerzalnu službu jer je to pravo svakoga da mu se taj dio javnih usluga javne stavi na raspolaganje. To je napokon i članak 54 jamči. Zatim, to se vidjelo i u kompromisima koji su ovdje postignute. Vidjelo se da se malo pomalo da digitalizacija dopire u najizoliranija rubna područja, najudaljenija. I mislim da bi onda to trebalo popraviti, popratiti većom fleksibilnošću u pružanju poštanskih usluga i tretiranju istih. A zatim, to postoje i druge vrsti usluga, znači mi moramo i zemljama članicama ponuditi mogućnost da budu više fleksibilni. Gospodin Haritemik ima riječ za komisiju sada. Oprostite. Hvala vam na mogućnosti da ovo komentiramo. I hvala vam na tome što je parlament odradio u okviru svog izvješća na vlastitu inicijativu. Mi znamo da smo već prošle godine konstatirali kao komisija da poštanske usluge prolaze fundamentalnu promjenu i velikim dijelom su vezani za promjene zbog digitaliziranja gospodarstva. Međutim, i dalje ima jednu vrlo važnu ulogu. I komisija je smatrala da će s ovom komisijom dakle dati jedan nužni okvir koji će omogućiti nužnu fleksibilnost i koja će se moći u zemljama članicama protumačiti i zatim prenijeti u njihova nacionalne zakone. Ono što je bitno je sada da vidimo i nadziremo kako se to razvija. Znamo da su prije nekoliko tjedana na komisijnoj web stranici objavljeni statistički podaci o poštanskim uslugama i recimo dostavom paketa, ali o njima dostavi paketa ćemo voditi posebnu diskusiju, kao i o što smo u svibnju usvojili cijeli prijedlog u vezi prekograničnih dostava. Mi, nadalje, mi se nadalje slažemo da su tržište i Tržišno natjecanje ima vrlo važnu ulogu u poticanju inovacija i to je naravno i dio komisijnog paketa koji potiče još iz 2013. Sad vidimo tu različite elemente kao što je sljedivost paketa i zatim međupovezanost, monitoring tog dostave i svega ostalog. E, vidimo da je kao i prijedlozi za standardizaciju i normizaciju europskog instituta, to je nešto s čem se još uvijek i dalje raspravlja i zato u tom smislu apsolutno pozdravljamo komentare sa, koje su nam dale nacionalna tijela koja su nadležna za monitoring svega onog što se događa na tržištu. 2010. imamo, od 2010. zapravo pokušavamo sa tim tijelima razviti jednu kontinuiranu suradnju i tu smo napravili od radionica i workshopova u Sofiji gdje smo tijekom tih seminara i workshopa pokušali vidjeti kako se može učinkovitije raditi, nastavili suradnju i raspravu na tome. Zatim, pitanje zapošljavanja u tom sektoru. Vidjeli smo da je to mišljenje odbora Employ bilo vrlo korisno, jer su pitanje u radnih uvjeta na tom sektoru veliko. i vidimo da se ti radni uvjeti bitno mijenjaju baš u tom sektoru. Mi se nadamo da će recimo nadzor zaposlenja u tom sektoru biti bitno poboljšan kada stupi na snagu i ova naša direktiva iz tog paketa koja se odnosi na prekograničnu dostavu paketa i poštice usluga. Hvala onda sad još jedan puta izvjestitelj. Da, hvala vam na tim silnim pohvalama ja sam samo pokušao doći do na iz svih tih zahtjeva, da pritom ne izgubim iz vida koji je bio cilj čitavog našeg pothvata i te direktive. Mi znamo i ja bih ponovno ukazao na to dakle, da je koncepcija univerzalnih univerzalnog servisa za poštu ovdje najbitnija i da je to zapravo, to treba naravno razlikovati od javne službe. Dakle, gospodarski element je one obveze pružanja javnih usluga. I mi smo unatoč tome što smo htjeli univerzalnu službu sačuvati, dali mogućnost da se privatizira i da uđu privatni ponuđači na tržištu. Međutim, u ovom izvješću nećete naći jednu riječ protiv toga, mi smo se s tim suglasili. A na trećem mjestu je činjenica da su neke kolegice i kolege, mislim, imaju sasvim drugčiju predođbu o poštanskim uslugama. Naravno, mi smo i pluralističko društvo. Pa sad, ako ovdje uspijemo dobiti jednu veliku većinu za našu vrlo tolerantnu koncepciju, pokazat će da ipak neke temeljne uvjerenja dijelimo u ovom odboru i bez obzira na klub zastupnika iz koje ko dolazi. I to nam onda uljeva navdu da će i recimo zakonodavni projekti koji su još pred nama, kao što je upravo ova već spomenuta direktiva za dostavu paketa, gdje ćemo se doista u detaljima morati baviti s vrlo kompleksnim pitanjima kao što je prekogranična dostava paketa, da ćemo i tu uspjeti ovako dobro surađivati i postići kompromise. A inače, drago mi je zbog ovog pozitivne povratne informacije, nadam se da ćemo sutra na glasovanju to dobro sve odraditi. Da, ne moram više onda ni ja dodavati da ćemo sutra o tome glasati. A sad prelazimo na sljedeću točku, to je proračun 2017. izvjestiteljica Izabela de Monte koja sad ima riječ. Izvolite. Hvala lijepo. Samo kratko. Što se tiče sadržaja. tu imamo dio prometa i dio koji se odnosi na turizam. Što se tiče ovog transporta i prometa, to smo ukazali da ovaj proračun kakav je donesen nije doveo do zadovoljavajućih rezultata. Naime, riječ je o rezovima, rezanju sredstava iz eh, instrumenta za povezivanje Europe. Do to se nije trebalo dogoditi. Nije se trebalo tome tu rezati da bi se na drugim stranama dodavalo i na taj način smo smanjili sredstva koja su išla u infrastrukturu, pogotovo prometnu transportnu u Europi. A to je opet bitno tu infrastrukturu dalje graditi za održivost našeg ukupnog razvoja, jer mi moramo promet maknuti sa ceste i prebaciti ih na tračnice i na morske ili ili puteve unutarnje plovidbe. Prema tome, tu trebamo financiranje iz našeg instrumenta za povezivanje Europu, a ne da se to reže zbog drugih stvari. Tu smo, to smo jako ovaj, naglasili. Zatim, mora se dobro financirati naše poduzeće Shift to Rail, dakle prebacujemo se svi na tračnicu. Zatim, željeznička agencija i tu tražimo da se dovoljno sredstava stavi na raspolaganje jer je vrlo bitna ak uloga te agencije za budući četvrti paket. Zatim, pitanje okoliša. Okoliš i gospodarstvo. Naravno, tu vrlo bitno imati jasne ciljeve koje nam je COP21 u Parizu i dao, da ne govorimo o boljoj učinkovitosti e, logistike u Europi. A onda imamo i ovaj dio turizma, tu se ponovno vraćamo na rezoluciju koju smo na plenarnoj sjednici parlamenta već usvojili. Mi naime tražimo uvođenje vlastite posebne proračunske linije za turizam, kao i više transparentnosti kako bismo doista vidjeli koliko možemo ili kanimo ili ćemo investirati u to vrlo važno gospodarsko područje. Potom, ona naša crvena nit vodilja financiranja, uvijek je o tome riječ. Znam da se tu već puno radilo i da se sad počelo ubirati prve plodove, tako da se vrate neka sredstva ili zadrže za prometnu infrastrukturu i turizam, ali to treba nastaviti. Potom imali smo nove koncepcije što se tiče planina rijeka i takvih u regijama koje su posebno slabe, gdje imaju malo gospodarske strukture i kojima je potrebno posebno puno investicija. Zatim imamo čitav jedan dio koji se bavi boljim pristupom za osobe s invaliditetom mislimo da je jako važno da se tu promijeni ova podjela na sezonu, predsezonu i tako dalje i važno je da se to puno više proširi, jer to je bitno i za one koji pružaju usluge, ali i za ove koji to mogu koristiti. Hvala, sad imamo još e, kolegu Marinesko kao izvjestitelja u Sjeni. Hvala. Ja bih htio zahvaliti izvjestiteljici, zato što je upravo ovdje govorila o svim aspektima koji su bitni našem odboru. Ja bih se onda koncentrirao na CEF za 2017. dakle proračun koji je išao za to i koliko je to važna stvar. E, znate da je bilo jako puno hitnih situacija e, alarmantnih upravo za komisiju koje su se dogodile prošle godine i onda je komisija tražila gdje će naći te novce za to, zato što zemlje članice nisu htjele dati dodatne novce. I sad, Oni su 2016. već 6% proračuna smanjili, pogotovo u našem CEF-u, instrumentu za povezivanje Europe. I s obzirom da su nam već prošle godine uzeli tih 6%, onda smo vrlo jasno tražili da se ta sredstva za interne proračunske linije e, komisije, dakle za sve ostale linije, da se nikako ne uzima dalje iz CEF-a. Nek nađu novce drugdje oni moraju te sredstva pronaći. Vidjeli ste i sami u Strasburu da imaju samo jednu milijardu za ovo što im sad treba. A projektu, projekti u području instrumenta za povezivanje Europe su dugoročni projekti. Mislim, će sljedeće godine ići još zadnji, zadnji natječaj, pa će onda sljedeće godine trebamo zadržati novce koje imamo jer neće nećemo, to je zadnja godina kad to nećemo moći ni dovršiti. To je moj prijedlog. A zato što se tiče unutarnje plovidbe, gledamo što se tu može dogoditi, kao i recimo prebacivanja na tračnice, shift to rail. I tu moramo vidjeti kako ćemo projekte i dalje nastaviti financirati na tom području. Odakle? Ali to su te najvažnije stavke. Hvala lijepa. A sada Pavao Telička. Hvala, ali bojim se da sad moram juriti jer imam još jednu obvezu, pa ne mogu ni iskoristiti svoje vrijeme za govor. Hvala. Onda Marija Kilen, onda Karin Madeli. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Ja ću onda uzeti malo više vremena kad nema kolega drugih. Krasno. Dakle, htio bih zahvaliti, htjela bih zahvaliti izvjestiteljici. Sasvim općenito govoreći mogu poduprijeti što je tu izneseno. Što se, ali imam nekoliko pitanja. I mislim da ima nekoliko točaka o kojima bi govorili. Dakle, 2017. godinu dana nakon referenduma. Pa znači došlo je vrijeme, o tom proračunu govorimo. E, dakle, došlo je vrijeme da pokušamo zapravo stvoriti jedan proračun pomirenja, pomirbeni proračun koji će odraziti da komisija ispunja svoje obaveze na pot, izgradnji potrebne infrastrukture. Drugim riječima, na taj način zapravo se vrši pomirba sa građanima, da ono što je njima najbitnije, trenutno najviše na srcu, da se to, e, da se za to predvide dovoljno sredstava, ali i za sustav e, upravljanja željeznicom treba isto naći e, sredstva. I tu se moraju velike ove manjci u financiranju popuniti onda ja sam naravno za održavanje nekih budžet proračunskih stavki. Međutim, vidimo da je dosta toga upravo s područja prometa prekriženo, izbrisano kako bi se to prelilo u rebalansu proračuna u Junkerove projekte. A polovina tih projekta, mislim mi nemamo ništa protiv toga, ali polovina tih projekta su onda upravo građevinski projekti, čak dobrim riječ, čak dobrim dijelom izgradnja novih autocesta i slično. Kad to baš i nije u skladu s onim što je komisija obećavala zašto će biti EFSI fond i njegove Junkerove investicije to se s tim ne, ne, ne, poklapa i pitanje u kojoj mjeri je to onda održivo. A kad pogledamo recimo i druge problematična područja koja su u ovom nacrtu proračuna zapravo stradala, to je rad na pravima putnika i tako dalje. Zatim, ono što je dobro je da se napokon govori o željezničkom prometu. Međutim, mislimo da se jednostavno države članice do sad nisu dovoljno investirale u razvoj željezničke infrastrukture. Pa sad bi trebali barem na evropskoj razini pomaknuti taj put, unaprijediti ga. Mm, Usvojen je naravno tehnički stup čitavog željezničkog paketa, ali ako želimo dugoročno se brinuti za to, a pritom vrlo ekonomično investirati, onda moramo prvo harmonizirati sigurnosne sustave i u to investirati. Zatim interoperabilnost i postiću opće interoperabilnost na razini cijele Unije, a to opet pretpostavlja dodatna sredstva. Mislimo da bi komisija tu definitivno trebala dati svoj prilog, svoj doprinos. To je dakle modalna promjena, idemo sa ceste na tračnica, sa tračnice i zatim na vodane puteve. To se neće tek tako dogoditi. To je potrebno jako puno investirati i promijeniti i soft, i dakle ona meka mobilnost i tako dalje. Mislim da tu mogu samo potvrditi, evo dolazim do kraja predsjedavajuća, mislim da je jedna stvar tu od najveće važnosti, a to su nove tehnologije. Mislim nove generacije transportera, prijevoznika, koji su vizionari, i koji su na potpuno nove načine međupovezani. Imamo dakle i samostalno, dakle samo vozeća vozila, imamo konvoje koji sami voze i imamo razne druge inovacije koje će sutra odigrati jako veliku, veliku ulogu. Hvala lijepo. Sljedeća je Daniela Ajuto. A nakon toga Marie eh, Christine Arnotu. Hvala lijepo. Evo, sad sam ja, budući da kolegice nije bilo, Daniela Juto. Gospodine predsjedavajući, ako smo rekli da EFSI, Fond za strukturno investiranje, nije donio plodove koje smo očekivali i da više ne bi trebalo dozvoljavati daljnje rezanje instrumenta za povezivanje Europe kako bi se EFSI punio, s tim se slažem. To je činjenica. I znamo isto tako da treba poticati prebacivanje prometa i prijevoza sa ceste na željeznicu i na morske i plovne puteve. I znamo da se na jesen veliki paket treba usvojiti u tome. Ali upravo zato što smo sa regulacijom tog prometa došli dokle jesmo, vidimo da se sad ponavlja još jedan novi trend, a to je da se ponovo sa tračnica vratimo na cestu i da se događa veliki socijalni dumping onda tu, što znači da to izaziva grozne uvjete kod zapošljavanja. I prema tome, mi smo to već i u odboru Libe rekli, koji je de facto glavni za ovo, nadležan, što se tiče ovih novih osnivanja agencije, da tu treba više pozornosti tome posvetiti. Mislimo da stanje kako je do sada, tako da su čak i našu intervenciju, naše prijedloge i odbili, ali kod vas je nešto ipak ušlo. Hvala lijepo onda Dominik Rike. Hvala lijepo. Govorim u ime kolege koji je morao prije otići. Zahvaljujem izvjestiteljici na njenom izvješću. Mislim da je izvješće vrlo kompletno i da je vrlo zanimljivo. Mislim da je za ove stvari naravno nadležan prvenstveno proračunski odbor, ali ipak bih je ovdje još neke stvari u ime našeg odbora naglasio koje su inače proračunske prirode te stvari. Dakle, izvjestiteljica kaže da e, Fond za strateške investicije jednostavno nije polučio željene rezultate, ali taj fond već tri godine postoji, dakle i stvoren je za financiranje dugoročnih investicija. I mislim da je u tako kratkom vremenu od kad se počelo njega ustanovljavati teško govoriti o takvim ocjenama. Barem dobro u redu, znamo da kod prometa još nisu stigli željeni i očekivani rezultati, ali još je prekratko vrijeme. Zatim, pitanje instrumenta za povezivanje Europe, CEF tu je, dakle su se uvijek iznova zadnjih godina badila sredstva i njima se rezala, što smo mi izrazito žalili, jer ne mislimo da se, dakle, EFSI treba financirati iz CEFA. I mi smatramo da treba jedno pored drugog funkcionirati i nadopunjati se. Bilo je prvo smiješno da se CEF destabilizirao, instrument za povezivanje Europe, kako bi se EFSI fond za strateške investicije ojačao je opće postaja To treba jednostavno komplementarno voditi jedno pored drugog. Mi osim toga odbijamo da se kod e, instrumenta CEF još razmišlja o novim kreditima i pozajmicama koje bi išle u korist EFSI-a. Mislimo da je to potpuno neprihvatljivo. Zatim, svi se skupa veselimo provedbi četvrtog željezničkog paketa, ali to <laughs> treba tek početi provoditi i usklađivati. Još se s tim nije ni počelo. Naravno da postoje različita gledanja i tumačenje tog paketa, ali što se tehničke strane tiče, ajde, mislim da su to dobri rezultati polučeni. Zatim još jedna napomena. Bilo bi dobro još jedan puta ukazati na proračunsku stranu izvješća poglavlje 1a primjerice. Tu mislim da moramo i kod proračuna računati sa neravnotežama, pa bi bilo jako dobro ostati čvrsto pri onoj orijentaciji koju smo već i prije imali, koju neće nužno kritizirati poziciju komisije. Naravno, mi možemo poziciju komisije kritizirati, ali mislim da je pitanje što će učiniti, jer mi to trebamo poneku riječ kazati, pogotovo što se tiče ovih rezervi do gornje granica i odakle i gdje će se koja sredstva prebacivati. Mi se nadamo i očekujemo stanoviti stanovitu izlazak u susret kad se bude radio sljedeći rebalans proračuna, odnosno revizija višegodišnjeg financijskog okvira. Jer napokon to treba sad sa ovim višegodišnjim financijskim okvirom do 2020. produžiti. A ne smijemo zaboraviti da je 2017. zadnja godina u kojoj će Velika Britanija još sudjelovati sa svojim uplatama. Ni to ne smijemo zaboraviti, niti smetnuti suma. Hvala lijepa sada treba kolega Dile. Ono Hvala, žao mi je što kasnim u ime ECR-a, samo želim reći nekoliko riječi. Prvo, zahvaljujem izvjestitelju ECR, uvijek podržava odgovorne i realne prijedloge za proračun. ECR se također slaže da su transport i infrastruktura temelj zajedničkog tržišta i slobode kretanja roba i usluga, stoga mreža te mora biti izvedena na takav način da se postignu naši ciljevi. Dakle, do 2050. godine mora postojati sveobuhvatna mreža. Rezultati nisu zadovoljavajući kad je riječ o transportnoj politici i to iz dva razloga. Prvo, e, privatno financiranje EFSI-a ne ide u smjeru koji je nama bio prioritet, e, to jest željeznica, jer se više može zaraditi na drugim e, projektima e, nego li na dugoročno održivim projektima koji mogu izmijeniti transportnu politiku. Dakle, e, Fond za povezivanje Europe nema iste prioritete kao što ima EFSI, a drugo što se tiče EFSI-a, riječ je i o zemljopisnim lokacijama, vidimo ono što smo očekivali, tamo gdje postoji veći BDP, e, gušće, naseljeno stanovništvo, e, više e, trgovine i tako dalje, imamo više EFSI projekata, to nije iznenađujuće. Ali projekti EFSI, dakle, E, održavaju i posjete predsjednika komisije u zadnjih 19 mjeseci za odbor za transport je jako važno da se fond za povezivanje e, Europe ne koristi dalje za financiranje EFSI-a. I zadnje što želim reći o EFSI-u je da je opasno da to bude ključna metoda financiranja velikih projekata u budućnosti, ne samo za 18., 19. i 20. već i tijekom sljedećih sedam godina, a to je jedan od važnih političkih izazova odbora za transport. Hvala za živonike Wim van de Kamp. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, in tegenstelling tot Karima Deli ben ik... Puno Ehm, za razliku od Karime Deli, ja smatram da je gospođa De Monte izradila jako dobro mišljenje. Ehm, jako je sažeto, nema previše sadržaja, sve je vrlo sažeto izraženo, ali samo eh, jedna primjedba o EFSI-u i o instrumentu za povezivanje Europe. Mi kao odbor želimo da se vrati novac CEF-u, to uvijek iznova tražimo. Marijan Marinescu, Markus Piper i drugi već su rekli da želimo povrat novca za instrument za povezivanje Europe. Ali ovdje stoji da, će, da bi se novac za CEF trebao uzeti iz EFSI-a. Ja nisam siguran je li to dobra ideja. Onda ćemo s time smanjiti sredstva za EFSI i tu moramo dakle biti pažljivi. A to isto tako stoji da EFSI nije ostvario očekivane rezultate što se tiče infrastrukture. Pa bojim se da taj EFSI traje tri godinu dana i da je još prerano za tako nešto reći. Tu bi trebalo stajati not yet, dakle još nije ostvario rezultate. Još jedna zadnja rečenica, e, unutarnja plovidba, to je nešto što treba ponovno živiti na području Europske unije. Ovdje se stvara dojam kao da je e, unutarnja plovidba mrtva, ali to nije istina. E, unutarnju plovidbu treba izgraditi to bi se trebalo izmijeniti. Dakle, zamolio bih gospođu Izabel de Monte da zamijeni tu rečenicu i da se tu kaže da se treba unutarnja plovidba proširiti. To bi bilo jako dobro, a inače podržavam tekst. Hvala lijepa. No ja sam jučer bio u Bratislavi i prije 33 godine sam isto tamo već bio, e, sa kajakom sam se vozio od Ingolštata do Crnog mora i svakih pet minuta smo morali skretati sa našim kajakom jer su dolazili veliki brodovi i morali smo se odmicati jer bismo se mogli predvrtiti. Zatim sam prije tri godine se isto tako vozio u Donaland i tamo sam vidio samo tri broda, sve skupa. Dakle, imamo smanjenje od 80% na tajnoj plovidbi, a 80% sve plovidbe je na rajni. Moramo razmisliti zašto je tome tako. Naravno, unutarnja plovidba nije mrtva, ona je živa, ali moramo ju jačati. I e, brodovi se moraju prilagoditi rijekama, a ne obrnuto i unutarnja plovidba mora biti dobra za okoliš. Ja vjerujem da ima dobar potencijal unutarnja plovidba i mislim da bismo trebali jedan amandman u tom smislu unijeti. Da, ali evo, jedan tako star gospodin kao vi ne bi trebao se voziti kajakom, to nije dobro. Da, hvala vam, to me veseli, ali da sam tako mlad kao vi, onda bi to naravno bilo potpuno drugačije. Ali to sam ja nekoć bio i evo, ova izmjena nije loš prijedlog. Sada komisija ima riječ gospođa Čak. Thank you, chair. Hvala. E, dobar dan svima. Prvo zahvaljujem vam na vašoj podršci tijekom posljednjih nekoliko godina E, osobito kad je riječ o proračunu transportne politike. Zahvaljujem i izvjestiteljici gospođi De Monte na nacrtu mišljenja koje smo pažljivo analizirati. Želim vas uvjeriti da nacrt proračuna kojeg je predložila komisija daje važnu ulogu u transportnoj politici s ciljem da se potakne rast radna mjesta i ulaganja. Proračun za transport e, je, iznosi 3,7 odobrenih sredstava, a od toga će 3,2 biti za e, Fond za povezivanje Europe, a 26 milijuna za inovacije i istraživanje vaši prioriteti, osobito autoputve mora i EMTS, želim vas obavijestiti da prijedlozi, 40 prijedloga za 2014. i 2015. E, e, sadrže 80 projekata koje smo financirali sa skoro 1,2 milijarde. Kad je riječ o EFSI-u? EFSI ima svoju ulogu po našem mišljenju radi dobro e, i odobreno je 17 projekata u transportu. Od toga 12 njih e, imaju 8,5 milijarda eura i otvara 60 tisuća radnih mjesta. E, ako usporedimo 8,5 milijuna ulaganja iz EFSI-a, i e, da je to bilo 2,2 milijuna iz sefa, ukupno je 6,6 milijardi. Dakle, to dobro funkcionira i uspješno je. I konačno želim spomenuti agencije i zajedničke poduhvate. E, komisija e, uviđa važnu ulogu tih agencija proračun Europske agencije za željeznice je povećan na 30 milijuna u usporedbi sa 26 milijuna prošle godine, a osoblje će uključivati 185 e, zaposlenih, to je 16 više radnih mjesta. Isto tako kad je riječ o Agenciji za e, sigurnost pomorskog prometa, 263 e, zaposlenih proračun je 71 milijarda što je više nego do sada, tako da će ta agencija moći E, provesti nove dogovorene projekte. I konačno e, proračun za shift to rail za prelaz na željezniče e, je također povećan za 20% u usporedbu sa 2016. godinom. Ovo je kratki sažetak paketa ja sam ovdje ako imate dodatnih pitanja i puno vam hvala. Hvala lijepa i sada još jednom izvjestiteljica Izabela De Monte. Grazie Presidente, innanzitutto ringraziamenti. Zahvaljujem. Želim zahvaliti svim kolegama na korisnim doprinosima. Oduševljena sam što sam dobila tolike prijedloge, uvijek rado raspravljam o amandmanima, uh, uvijek sam spremna dati dodatne informacije, osobito kad je riječ o samom proračunu. Smatram da ovo pomirenje koje nastojimo postići u Europi se barem dijelom može postići putem transporta, jer je to nešto što povezuje države članice. Dakle, koridori i veze koje nedostaju mogu biti iznimno važni. Možda bi se mogao baš o tome raspisati natječaj to utječe izravno na živote građana jer ako povećate e, odnosno poboljšate uvjete transporta time poboljšavate recimo uvjete rada e, teško je naći e, polugu koja bi utjecala na infrastrukturu i zato što zabrinuti, zato smo zabrinuti kad se reže CF jer se on koristi za unapređenje infrastrukture i e, promicanje željeznica koje manje u okoliš. E, važan dio mišljenja odnosi se na inovacije, a i to bi moglo značiti e, traganje za alternativnim gorivima. Kad je riječ o pomorskom prometu, moramo unijeti neke izmjene. Postoje neke dobro razvijene e, rute kad je riječ na primjer o unutarnjim plovnim putevima, ali neke bi se mogle dalje razvijati. Hvala da se 7. srpanj, 12 sati je rok sa podnošenjem amandmana. S da prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je strategija Europske unije za ukapljeni prirodni plin i skladištenje plina. To je mišljenje za odbor ITRE. Naša izvjestiteljica je gospođa Klaudija Montero de Aguiar i ona ima riječ. senhor presidente. Caros Hvala vam, gospodine predsjedniče, dragi kolege. Hvala. Vezano za ovo mišljenje, Mogu reći da se kao prvo radi o tome da kažemo da trebamo diversificirati energetske izvore na području Europske unije i da moramo ciljati energetsku neovisnost. A to je nešto što je sve Zbog toga nam je potreban bolje, potrebno bolje tržište koje nije diskriminatorno, koje je otvorenije. Trebamo proširiti naš kapacitet za skladištenjem plina i isto tako i mogućnost skladištenja u lukama. Radi se o tome da oživimo i regionalne luke i da iznesemo prijedloge za bolje umrežavanje. Što se tiče okoliša, ovo je prilika za dekarbonizaciju našeg gospodarstva. Tu se radi o sektoru koji jako utječe na kakvoću zraka. Imali smo 90. amandmana na ovo mišljenje i ja sam i sama podnijela 11 amandmana koji su većinski usvojeni. To je rezultat zajedničkog rada i želim zahvaliti svim e, izvjestiteljima u na njihovoj suradnji i u jednom duhu konsensusa, uspjeli smo izraditi jedan strateški dokument koji će biti važan za naš odbor, za odbor za promet, ali isto tako smo govorili i o okolišnim pitanjima i o energetskim pitanjima. Ovdje imamo i referencu na potrebu za adekvatnim financiranjem. I htjela bih što vam naglasiti u ovom izvješću koliko je važna uloga luka u toj strategiji. One predstavljaju platforme za uvoz i za izvoz, te isto tako i za opskrbu prirodnim plinom. I zbog toga moramo i njih uzeti u obzir. E, radi se o tome da se provede direktiva o alternativnim izvorima, alternativnim gorivima. Imamo i e, akcijske planove koje države članice moraju predati do 18. E, rujna. Moramo imati odgovarajuće potpore poticaje, recimo optimizacija raspoloživih skladišnih kapaciteta i kao što sam već rekla ne smijemo zaboraviti na luke koje pripadaju tim mrežama. I kao što sam već spomenula, ne smijemo zaboraviti niti direktivu o alternativnim gorivima. Tu se radi o tome da poboljšamo infrastrukturu, da provodimo odgovarajuće politike, primjerice e, treba stvoriti plinovode, kao primjerice na otoku Madeiri. I ovom prilikom želim ukazati na to da imamo jedan projekt Blue Corridors za regije koje su najudaljenije u EU, gdje imamo dobre poveznice dakle između tih regija i ostatka kontinenta. Važno je da imamo terminale i točke opskrbe za e, morski, pomorski promet i važno je da ostvarimo odgovarajuće poticaje, primjerice za novo opremanje brodova. A isto tako nam je potrebna i financijska podrška za nove brodove. Projekti od zajedničkog interesa bi trebali omogućiti državama članicama da imaju bolji pristup tržištu plina. E, razvoj takozvane istočne osi je jedan vrlo važan primjer toga. To nam pokazuje da postoji mogućnost da imamo e, bi-regionalne tokove, primjerice e, između Iberijskog polotoka i Francuske. Zemlji plin i nafta doprinose diversifikaciji energetskih izvora Europske unije i sada trebamo nastaviti raditi na jedinstvenom regulatornom okviru e, gdje ćemo imati i adekvatno financiranje. Tu se trebamo osloniti na takozvani know-how e, kojeg imamo već u okviru EMSE, Europske agencije e, za pomorstvo. Ovo je mišljenje da želimo kao prvi prioritet reći da nam je potrebna još bolja strategija e, koja će biti inkluzivna i alternativna za energiju. Hvala. A izvestiteljica dolazi iz Portugala koja danas vidim nosi posebnu odjeću. s stoga da je setna i stoga čestitke na osvajanju Europskog prvenstva. Mislim da je ovo prvo Europsko prvenstvo koje je Portugal ikad osvojilo a to je još i 65 minuta bez Ronaldo, tko bi to mogao zamisliti. Dakle, još jednom čestitke. Sljedeći govornik je Jackie Foster. Yes. Otherwise I wouldn't have done it. da, čestitam, čestitam. Jackie, samo trenutak. Kristin eh, Devoran, on je sljedeći govornik. Oui, euh, Teresa ne peut pas être... Da, Tereza ne može biti ovdje prisutna i zamolila me da ju ispričam. Kao prvo sam htjela reći da je jučer odigrana vrlo dobra utakmica i želim reći bravo toj jako dobroj portugalskoj momčadi. Ja sam se do kraja navila za Francusku, ali evo, ova momčad je doista izvesna. A sada ću se vratiti na ono što je htjela reći Tereza. Kao prvo, htjela je zahvaliti Klaudiju na e, dosad obavljenom radu i na dobrim kompromisama koji su pronađeni. U ovom tekstu se mnogo govori o obnovljivim izvorima energije, i o naporima da dekarboniziramo naše ekonomije. U tom tekstu imamo dobru težu po pitanju izazova u budućnosti, po pitanju toga da trebamo izgraditi e, Europsku energetsku uniju koja će biti solidna i e, da trebamo pomenuti da je ukapljeni prirodni plin održiv. Na svi svijestite o sjeni, naši klubi zastupnika su iznijeli određene prioritete koje je izvjestiteljica uzela u obzir u konačnom tekstu. Prije svega to da moramo pripaziti na razvoj infrastrukture za ukapljeni prirodni plin,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 da ta nova infrastruktura treba doista održavati e, potrebu Europske unije po pitanju plina. Isto tako što se tiče toga da najučinkovitije koristimo terminale i infrastrukture za ukapljeni prirodni plin koji već postoje, to smo također rekli. Kao zaključak naš klub zastupnika smatra da je vrlo važno podsjetiti Europsku komisiju da je Europski parlament već e, opetovano tražio da imamo e, za 2030. godinu obvezujuće klimatske ciljeve. I te zahvaljuju Klaudi na završenju konačnom tekstu. Hvala vam na pažnji. Hvala, sada Jackie Foster. Uh, Zahvaljujem uh, izvjestitelju. Samo nekoliko stvari. Prvo, kompromis jedan. Mislim da se svi slažemo kako ići dalje. Moramo razmotriti alternativna goriva, a pomorski sektor je za to ključan. Dakle, gdje god možemo koristiti neko, nešto obnovljivo, nešto čišće, to trebamo razmotriti. Malo nas brine nekoliko ovih kompromisa. Jedan od njih izgleda da ide dalje od onoga što je u direktivi o alternativnim izvorima goriva, energije. Dakle, imamo već takvu direktivu, ne želimo eh, ići izvan okvira te direktive. Isto tako, ne znam, treba li propisati eh, broje točaka za eh, uzimanje goriva, to treba ovisiti o tržištu. Imali smo prije jedno slično izvješće gdje je bilo riječi o tome kakva alternativna goriva neke države trebaju imati. E, mislim da države članice trebaju utvrditi svoje potrebe i to moramo uzeti u obzir i moramo dopustiti da tržište pokaže put naprijed isto eh, vrijedi i za eh, ekološki održiva rješenja. Dakle, rješenje se mora oslanjati na tržište. No, mislim da je to općenito prilično dobro. Mislim da je e, stajalište odbora i prilično dobro, a mislim da i mi možemo doći do tog cilja. Hvala, sljedeće Jozo Radoš. Hvala gospodine predsjedniče. E, u pogledu osnovne cilja strategije e, ukapljenog e, prirodnog plina jasno je koji se ciljevi mogu postići i oni su vrlo realni. mi smo razne grupe zastupnika dali, dali su razne amandmane koji se tiču upotrebe ukapljenog prirodnog plina u području transporta i to vrlo široko, dakle vrlo masovna uporaba toga plina. E, ja naravno podržavam e, sve te mogućnosti, ali ostaje otvoreno pitanje koji od plinova koji se, neki se koriste, dakle radi se o ukapljenom plinu, o, plinu pod pritiskom, radi se o plinu koji se dobije destilacijom, radi se o plinu koji Eh, je bioplin, dakle koji od tih plinova bi bilo optimalno zapravo najbolje koristiti. Eh, pitanje je jer se to povezano i sa međusobnom kompatibilnošću korištenja i sa troškovima, nekim novim tehnološkim rješenjima. U svakom slučaju ALDE grupa podržava većinu kompromisnih amandmana, ali čini mi se da iz moje pozicije gledano ostaje pitanje u kojoj mjeri su naši zahtjevi da se tako masovno koristi ukapljeni prirodni plin u transportu, koliko su oni zapravo realni. Hvala lijepa. Danke sehr. Der nächste ist Keith Taylor. Hvala lijepa. Sljedeći je Keith Taylor. Well, thanks, Chair. E, puno hvala. Oprostite E, što malo kasnim, e, počeli ste malo ranije, no ipak e, zahvaljujem izvjestitelju izvjestiteljima u Sjeni na dobroj suradnji na ovom dosjeu. Ovdje ima nekih vrlo dobrih pristupa, to je da ukapljeni plin ne treba zamijeniti obnovljive izvore energije. Treba se proizvoditi održivo i treba pridonijeti cilju dekarbonizacije prometa. Isto tako pozdravljam priznanje da strategija ukapljenog plina se mora uklopiti u postojeće okolišne prioritete i energetske prioritete E, treba se fokusirati na energetsku učinkovitost, na smanjenje zahtjeva za fosilnim gorivima do 2050. godine. Ipak treba reći da ovo mišljenje još uvijek govori o ukapljenom plinu prilično oduševljeno e, kao o e, realnoj opciji da se zamijene konvencionalni E, konvencionalna govora, goriva, iako postoje e, onečišćivači koji su vezani uz taj plin. E, to je u osnovi isto tako fosilno gorivo i može poslužiti samo kao privremena mjera, prijelazna mjera. To treba biti puno jasnije. Isto tako visoki troškovi infrastrukture moraju biti proporcionalni dobrobitima do kojih možemo doći postići koristeći ukapljeni plin u transportnom sektoru. Nacrt mišljenja e, također imam brojne kompromisne prijedloge kako bi se motivirala komisija e, i e, EU da više novca uloži u infrastrukturu za ukapljeni plin, a to mene jako brine. Ja želim izreći upozorenje. Prirodni eh, plin ne može dovesti do dekarbonizacije koja je potrebna u transportnom sektoru da bi se postigli klimatski ciljevi Europske unije do 2050. godine. Potencijalne koristi eh, obzirom na stakleničke plinove su vrlo ograničeni, a ulaganje eh, u LNG će umanjiti sredstva koja se ulažu u doista e, obnovljive izvore energije trebamo poštivati načelo neutralnosti e, obzirom na tehnologiju izgleda da to ovdje ne činimo treba ulagati javna sredstva u bolju učinkovitost i e, održivost a isto tako trebamo paziti i na metan e, koji je inherentan u proizvodnji e, e, plina i škriljevaca, a postoji mogućnost da dođe i do toga u budućnosti ukapljenog plina. Dakle, još jednom zahvaljujem izvjestitelju i predsjedavajućem. Hvala, sljedeći mm, gospodin Koh. Hvala lijepa. Hvala i Klaudiji na izvrsnim prijedlozima kompromisnih amandmana s kojima se ja mogu složiti. Ja se želim osvrnuti samo na nekoliko kratkih stvari. Kod svih alternativnih goriva njihova upotreba je povezana sa infrastrukturom koja ne diskriminira. Morskim riječnim lukama treba pridati važnu ulogu pri razvoju intermodalnosti jer tu možemo imati e, e, postaje za crpljenje raznih vrsta prijevoza i za brodove ali i za druge i to može biti alternativa običnim benzinskim postajama. Isto tako trebamo i pri prijevozu LNG-a staviti veći naglasak na poticaje. Zanimljivo je da postoje mogućnosti da se ukrepljeni e, prirodni plin na siguran način transportira i putem željeznice. Tu bi imali situaciju koju svi imaju u koristi, jer održiva goriva poput ukrepljenog zemnog plina možemo na održiv način e, prevesti, dakle putem željeznice, od točke A do točke B. I stoga molim da podržite moj amandman pod brojem 90. Hvala. Hvala. Izabela Demonte je sljedeća. Grazie. Innanzitutto doppi complimenti alla Hvala. Želim pohvaliti izvjestitelja i na dobrom rezultatu nogometne utakmice i na dobrom izvješću. Važno je imati ovako izvješće jer obzirom na razvoj situacije alternativna goriva dobivaju na važnosti. Također je jasno da obzirom na upravljanje otpadom u pomorskom sektoru trebamo zauzeti jedan održivi pristup. Riječ je i o pristupu koje mi imamo. Ako imate neko prijevozno sredstvo, na primjer kamion, trebate ga prilagoditi za tu vrstu goriva, a ako to učinite onda trebate dobar pristup tom gorivu, stoga je važno financiranje. E, ja sam sudjelovala na danima TNT i tamo je bilo e, subjekata koji su bili pozitivno raspoloženi, ali su rekli da kad je riječ o ulaganjima stvari još nisu dovoljno jasne. Stoga nam trebaju zakoni koji će e, poticati e, ovu promjenu u korištenju goriva koji želimo. U amandmanu 8 spominje se poljoprivreda, i kaže se da su učinjeni koraci naprijed kad je riječ o transportu, ali u stvari je to više kad je riječ o emisijama, a u amandmanu 48 gdje se traže prekogranična e, poboljšanja, mislim da je to jako važno. Hvala, sada Gizine Majsner. Hvala lijepa, znam da danas nemamo mnogo vremena. Kao prvo hvala izvjestiteljici, a i ove kompromisne amandmane smatram vrlo dobrim. Danas imamo doista popodne u ukapljenom prirodnom plinu. E, ovdje u našem odboru, a i odboru ITRE, u Enviju se govori o tome. Želim samo izneti nekoliko primjedbi o tome. Naravno, Kif je rekao, ukapljeni prirodni plin nije lijek za sve, to je točno, ali ipak je to napredak kada se radi o smanjenju emisija. To smo vidjeli prije svega brodovima koji koriste ukapljeni prirodni plin na Sjevernom i Baltičkom molu koji su tako mogli sniziti svoje emisije. Imamo i strategiju za infrastrukturu za alternativna goriva koju smo prije nekoliko godina eh, usvojili i to se sad nalazi u fazi provedbe i naravno to može se onda primijeniti na eh, druga prometna sredstva, zatim isto tako LNG dakle za brodove, a CNG za automobile. To nije ono što će riješiti sve naše probleme, ali imamo infrastrukturu i za vodik, i za druge stvari, i za struju, i naravno i tako od pitanja struje trebamo paziti na to kako se proizvola ta struja, je to na održiv način ili ne. Tu mislim na Njemačku gdje sada se ne želi više razgrađivati sustav offshore proizvodnje struje jer se govori da nema potrebna infrastruktura kako bi se zatim ta struja poslala dalje moramo e, postati održiviji po pitanju prometa kako bismo ispunili ciljeve iz COP21 i naravno da bi bilo najbolje kada se umjesto plina koristio biogas, to je sada rekao Jozo Radoš, onda bi to bilo održivo i e, to je i e, predivna energija budući da se to proizvodi čak i u nekim slučajevima iz otpada ali uh, unatoč tome smatram da je ova strategija za ukrepljeni prirodni plin važna za Europsku uniju i da je isto tako dobro i da to mi uh, djelomično i sufinanciramo, ali samo to ne smije biti jedino što radimo. Hvala, Kristin Rodalon. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ovaj put govorim u vlastito ime. E, razvoj alternativnih goriva je od ključne važnosti. Mislim da možemo govoriti i o alternativnom izvoru energije kada se radi o ukrepenom zemnom plinu. Imamo i bijelu knjigu o prometu i strategiju Europske unije i stoga je važno da naš odbor usvoji ambiciozno mišljenje o strategiji Europske unije po pitanju e, prirodnog plina ukljepenog prirodnog plina. Nekoliko stvari trebamo još više naglasiti. Kao prvo mislim da je važno da imamo referencu za biogas i za ukljepeni prirodni plin koji se e, proizvodi iz održivih e, izvora energije jer je to e, važno za budućnost čistih goriva. Isto tako trebamo imati referencu vezanu uz direktivu o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva kako bismo onda iznijeli konkretne zakonodavne prijedloge za razvoj bioplina e, i za razvoj ukapljenog prirodnog plina i kako bismo europsku komisiju kao prvo zatražili da nam iznese strategiju za razdoblje nakon 2020. godine što se tiče e, ciljeva po pitanju alternativnih goriva u prometu e, do 2030. godine. Isto tako kako se misli odnositi prema gorivima koji se koriste u prometnim sredstvima. Isto tako bilo bi važno imati referencu na mogućnost da možemo uspostaviti ekvivalent CO2 eh, za alternativna goriva kako bismo o tome mogli onda obavijestiti na pravilan način potrošače. I evo, to je ono što sam ja htjela reći i htjela bih rado da se to uključi u kompromisne amandmane. Hvala. Danke sehr. Zum Schluss habe ich mich Hvala i na kraju sam ja još isto tako jednog govornika. Gesine Majsa naravno imaš u pravo da ne treba biti jedino, potrebno su nam sve inovacije, pa i alternativne E, inovacije, ali postoji jedna alternativa za koju nam nije potrebna infrastruktura, što ne, za što ne moramo mnogo toga napraviti, to već možemo sa sadašnjim motorima. Kada brodovi ne koriste teško ulje. Teško ulje je jedan e, poseban nus proizvod e, kao što znate, to sam već jednom rekao, to je izuzetno opasno ako se usporedi sa dizelom. A znamo da za dizel za nikoga nije posebno rješenje. Ali ako usporedimo dizel i teško ulje, onda je dizel odličan. I za to nam nije potrebna infrastruktura. Samo bismo trebali zabraniti teško ulje, jer je teško ulje zapravo posebna vrsta otpada koje treba reciklirati. I na to trebamo pripaziti. Tko to ne smije napraviti, on ne bi trebao niti govoriti da im je potrebno toliko toliko novca za nešto drugo. Trebamo dakle uspjeti ostvariti oboje. Dakle, s jedne strane ono što je opasno, što prije zabraniti, to ne ide preko noći, ali što prije, vrlo brzo, i Europska mi smo dosta već još napredovali to, po tom pitanju, ali ne globalno, a e, emisije su prekogranične. To bismo trebali napraviti, to je najjednostavnije, a zatim isto tako, naravno, razmotriti alternativna goriva. I sada predam riječ komisiji, to je Antonio Trikas iz glavne uprave MUV. Uh, e, Puno Hvala. Hvala na ovim kompromisnim amandmanima. Komisija se slaže sa sadržajem ovih amandmana i slažemo se s većinom komentara zastupnika u parlamentu. Smatramo da je ukapljeni plin važan za diverzifikaciju korištenja energije u transportu, osobito pomorskom transportu, korištenje ukapljenog prirodnog plina ima velike prednosti kad je riječ o smanjenju stakleničkih plinova, a osobito kada se miješa sa e, sintetičkim plinom ili sa biometanom. E, također smatramo da LNG ima velike prednosti kad je riječ o smanjenju emisija onečišćivača e, sumpora i drugih i da je to ipak najvažnije u pomorskom sektoru NOx se smanjuje za 75%, a sumpor za 90%. Mi radimo na provedbi e, direktive, kao što je rekla gospođa Montero, države članice moraju do studenog ove godine dati svoj nacionalni politički okvir. Isto tako radimo na standardu za interoperabilnost, a Europska agencija za metan radi na izradi dokumenata za osposobljavanje i sigurnost a program e, e, instrumenta za povezivanje Europe radi na infrastrukturi za ukapljeni plin i za e, transport. Hvala. Hvala i sada još jednom izvjestiteljica, europska prvakinja. Ona ima riječ, izvolite. Muito obrigada, até por todos Hvala vam lijepa. Hvala i na svim čestitkama portugalskoj momčadi. Da, Ronaldo nije igrao, ali bio je odmah uz nogometni teren i doprinio je i pobjedi na taj način. Želim zahvaliti svim kolegama vezano uz razne razjašnjenja koje su iznijeli po pitanju ovog mišljenja. Ja ću pokušati koliko god je to moguće ih uzeti u obzir. Moram reći da se ovdje radi o mišljenju kojeg smo izgradili na temelju konsenzusa, s čime razvijamo strategiju za alternativna goriva, za diversifikaciju energetskih izvora i eto. Želim što zahvaliti svim javljanjima na riječ i suradnji svi Veselom u Sjeni. A želim zahvaliti isto tako i na velikoj pomoći tajništva primom radu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Rok za glasovanje je četvrtak, 1. rujan. Onda pazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to su tehnički e, uvjeti za plovila unutarnje plovidbe. Tu Ivo Belet ima prvi riječ. Um, thanks very much, uh, Michael. Um, I don't have to explain... Ne moram vam And we don't have time, I've understood, Ne moram objašnjavati o čemu je riječ jer e, nemamo puno vremena, svima je jasno i to je već u devetoj točki objašnjeno. Dakle, dobar sažetak onog što smo napravili u prošloj godini ćete tu naći, a to se odnosi na harmonizaciju tehničkih standarda za unutarnju plovidba. To je počelo prije dvije godine kad je Corinne Wortmans pozvala i napravili smo, imali smo izvješće u prvom čitanju, mislili smo da je to ono kolače čisti od posla, da ćemo to za nekoliko mjeseci dovršiti. A onda smo zapravo ušli u vrlo ne baš bitku, ali da kažemo zaoštrane odnose međuinstitucionalne, išlo jako puno i e, puno, puno neformalnih i formalnih sastanaka je održano kako bi došli na kraju do ovih zadovoljavajućih e, rezultata. Pod luksemburškim i nizozemskim predsjedanjem smo održali pregovore i mislim i za nas je sjajna suradnja sa predsjedanjima, posebno nizozemskim. Njima puno zahvaljujemo na uspješnom završetku pregovora. Najvažnija točka je, da bi to samo saželi, je bio aspekt delegiranih akata. Svi dobro znamo da taj dosje, da je taj dosje postao, da kažemo, onaj zapravo prvi zapravo slučaj e, da se testira kako izgleda međuinstitucionalni sporazum u praksi između vijeća i parlamenta i komisije. I ovdje to vidim upravo na ovom dosjeu kad je vijeće parlamentu predložilo prije godinu dana onu takozvanu dinamičko dinamičko referiranje kod te harmonizacije standarda, parlament je bio relativno suzdržan jer to je značilo da parlament baš i neće imati učinkovitu nadzor budućih standarda, jer će se to zapravo automatski preko delegiranih akata rješavati. Pa smo dali jedan izmijenjeni prijedlog. Vijeće je onda predložilo da da jednu klauzulu koja će jamčiti sigurnost u takvoj jednoj situaciji, kad recimo nema standarda, i, to bi onda moglo ugroziti sigurnost plovidbe kao i ekološke ekologiju zaštitu okoliša, onda nam se to činilo da je to dobro da damo takvu jednu zaštitnu klauzulu. Ali onda smo vidjeli da parlament uopće neće biti u situaciji da se pozove na tu klauzulu i da traži njezinu primjenu. Pa smo onda, nismo ni taj prijedlog mogli prihvatiti jer smo bili izostavljeni tu. Pa smo onda pregovarali dalje sa naše pozicije i došli do ovog rješenja a to je da se držimo delegiranih akata. Uvjeren sam, drage kolege, da ćemo s ovim rezultatom, rezultatom trijaloga, da ćemo na taj način implementirati takozvane cesni standarde i da će bilo koji izmjena o tim standardima biti provedena isključivo kroz delegirane akte, ali to znači sa punim sudjelovanjem parlamenta. Znači, tri važne točke smo se složili. Prvo, da ne možemo garantirati da harmonizirani standardi, a to je glavni cilj čitavog ovog zakonodavnog zakonodavne izmjene, dakle da će ti harmonizirani standardi biti prošireni i na unutarnju plovidbu u svim zemljama članicama i tamo primjenjeni. Drugo, da ćemo sasvim slučaj sigurno izbjeći svaki dodatni administrativni teret, jer to je bio jedan potpuno legitimna zabrinutost čitavog sektora. Rekli su nemojte nas još u sve ostalo pretovarivati birokracijom. Mislim da je to jako dobar bio kompromis da izbjegnemo to. I treće, a to je da ovdje jamčimo punu nadležnost, da je zajamčena punu nadležnost Europskog parlamenta. Stoga bih pozvao odbor TRAN da u prvom čitanju, dakle, podupre ovaj tekst i u svojim preporukama ga pošalja odmah u, pa u proces drugog čitanja. I na kraju, Mihael, želim se vama posebno zahvaliti jer vi ste tu odigrali ključnu ulogu naš predsjednik našeg odbora, a isto tako zahvaljujem našim koordinatorima i isto tako mojim kolegama izvjestiteljima u Sjeni, pa zatim tajništvu Trana, Dominiku, pardon, tamo nam je Dominik napred, mislio sam da je sjedio straga. Puno hvala Dominik, dakle što ste nam pomogli da zajedno sa pravnom službom vijeća ovaj veliki posao odradimo i mi posebno naravno i hvala nizozemskom predsjedanju, to smo već rekli što su nam tome puno pomogli. Hvala. I ja se želim Marik Pos zahvaliti kao izvjestitelju. I mislim, bez tebe isto ne bi uspjeli. Bila je dobra suradnja, ali na kraju smo onda i uspjeli kod ovih delegiranih akata. To je bila jedna sjajan rezultat našeg rada. Zapravo nismo predvidjeli raspravu o ovom, ali ako imate jako hitne i bitne komentare na ovu temu, izvolite. Hit Taylor. A i ja sam se htjela zahvaliti izvjestitelju na ovom poslu i posebno na tome što su uspjeli zajamčiti, osigurati dakle, parlamentu da ima svoje nadležnosti, svoja prava, pogotovo kao ko legislator i mi smo onda se složili i to se odrazilo u našim amandmanima. Naravno, onda i gazine, još nešto mora reći. Pa mogu se samo nadovezati na kolegu. Bio je to teške akte, bilo je teško boriti se da ne izgubimo naša prava kao parlament. Ali sjajno uspjelo jer smo tu bili jako složni i jako puno diplomatske Vještina je tu bilo primijenjeno, a i nizozemci su nam puno pomogli dok, jer su oni bili oni držali predsjedanje, mislim bez svega toga ne bi uspjeli. Krasno, znači tu svi blistamo zbog toga, ali sada vam još, jer mi je to dužnost, moram vas još još upozoriti da je 14. srpnja rok za podnošenje amandmana u 12 sati, još jedan povijesni datum. Međutim, imamo još jednu formalnost, a to je izmjena roka, zato što je rezultat trijaloga od e, strane odbora potvrđen već 7. travnja. Međutim, amandmani teoretski mogu biti podneseni od strane članova i za u fazi drugog čitanja. Međutim, kompromis onda ne bi uspio i ako samo jedan, jedan amandman komisija prihvati. Prema tome morate znati, imate rok, možete podnositi amandmane, ali morate znati koje su moguće posljedice. Ja sam već vijeće obavijestio o ishodu i rezultatu našeg glasanja u našem odboru. Oni znaju već. Toliko da vi znate. Ako sad još nešto naknadno podnesete, na što imate apsolutno pravo, onda cijela stvar pada u vodu, čitav kompromis. Prema tome mi se nadamo da ništa više neće stići, iako na to imate pravo. A sada prelazimo na pristup e, tržišta za lučke usluge i financijsku transparentnost. Izvjestitelj Knut Fleckenstein, nisam ga vidjela, je tu s nama. Izvolite, Knut, imate riječ. Hvala. Ja ću samo kratko neke stvari iznijeti. Nakon četiri runde pregovora smo 24.6. postigli suglasnost sa nizozemskim predsjedništvom. Rezultat je bio za parlament, mislim, uglavnom zadovoljavajući. Ne možete nikad dobiti sve što biste htjeli, ali puno, puno toga smo i dobili. Zbog toga su izvjestitelji ECR-a Pučana, Alda, Ljevice, Guja i ne znam sad točno da, jer nisam taj dan mog vidio zelen, ni s njima razgovarao, ne znam kako je kod njih to izgledalo, ali nadam se i kod njih da i oni to danas nešto malo ublaženije na to gledaju nego što su to bilo na početku. Dakle, kao prvo smo već i naslov promijenili i rekli smo organizacija luka, Zatim smo one tri stvari koje su vrlo bitne za sve zaposlenike isto unutra u tekst trpali. Naime, da štrajk ni u kom slučaju neće opravdavati izvanredne mjere. Zatim da ako se dolaze do promjene bilo kakvog izvršitelja i pružatelja usluga, onda se mora apsolutno i dalje primjenjivati sve odredbe u direktive, kao i da ostane u tekstu jedan članak posvećen edukaciji za te službe. Zatim, skiperi su izuzeti iz e, poglavlja 2. Imali smo tu dva nacionalna problema, a to je zastave svih e, šlepera, jer je prvo bilo, to je bilo Francuzima jako bitno, jer oni su htjeli osigurati da sa svojim dumping cijenama izvana zapravo um, mogu djelovati na lučke usluge koje bi onda otišle i zapravo se erodirale. Mislim da smo, oni su htjeli zaštititi to da ne dođe do dumpinga takvog i onda smo tu mislim izašli njima u susret jer smo rekli da svaki brod koji se bavi tegljenjem primjerice i slični mora imati nacionalnu zastavu ovisno luci o kojoj je riječ. I zatim smo isto tako rekli da se mora primjenjivati socijalno i radno zakonodavstvo, a dijelom čak i rezultate kolektivnih pregovora u tom sektoru. Međutim, imamo, da bi zaštitili socijalne uvjete, ali imamo jednu stvar s kojom baš nismo zadovoljni, a to je pitanje autonomije luka. Znamo da su naše španjolske kolege i španjolska vlada imaju s tim veliki problem, zato što oni su oni rado vole jedan dio tih lučkih pristojbi od, vole to određivati direktno iz svoje centrale u Madridu, vrlo, vrlo strogo centralizirano. Pa smo onda na kraju se složili s jednim kompromisom koji po mom mišljenju i nije baš dobar, a koji to omogućuje. A to razlog zato je što su francuska vlada i italijanska vlada e, tu zapravo priskočili Španjolcima i htjeli u njihovo koristu rješavati. E sad znamo gdje smo došli. Sad je moraju se uvodne izjave uskladiti sa samim člancima i sve se to skupa treba jezično svim jezičnim varijantama koje imamo za službenu verziju izbrusiti i osim toga treba nam i drugi e, dio teksta opće uprave koja se odnosi na izuzeća, skupna izuzeća unutar ovog ugovora i tek onda ćemo možda dakle, preko poslije ljeta ići u fazu drugog čitanja. E, došlo je jedan dopis od povjerenice za tržišno natjecanje u kojem imamo tri, četiri točke za koje bar pretpostavljamo da mogu služiti kao povod za promjene. Pri čemu smo mi potpuno svjesni da mi nismo partneri za pregovore komisiji, ali imamo pravo jasno reći da ne možemo s jedne strane donositi odluke i regulirati i usvajati zakone koje bi onda s druge strane jedna od strani činovi komisije kompletno opet urušili i, i, i zapravo stavili van snage drugim riječima. Hvala lijepo. Onda zahvaljujem izvjestitelju i svima koji su u tome sudjelovali. Postupak teče kao što smo čuli do iza ljeta, što znači da smo time završili današnji sastanak i nastavljamo uz isključenje javnosti, ali evo Gezina ako nešto hoće reći vam moram reći da su dva prethodna paketa o e, reguliranju luka i lučkih usluga nisu uspjeli, ali evo sad smo ovo kao što je rekao Knut Flicknstein kod ovog trećeg paketa, niko nije dobio sve što je htio, ali smo mislim dobro, dobar kompromis postigli i to je bilo ono najbitnije, jer i komisija je bila vrlo tvrda, ali sad napokon imamo transparentnost, iste kriterije, iste pravila igre u tom čitavom sektoru, a to je vrlo bitno jer su luke jako različite o kojima govorimo o cijeloj Uniji. I kao što sam htjela reći, prošli put to nismo uspjeli, ali evo sad je izvjestitelj to sjajno obavio. Evo, hvala tebi da kažem na tvojim riječima jer da kažemo, e, inače za umjetnike obično se govori da oni koji im e, govore u priloge koji ih hvale, da je to samo